Dakle, ovo je doista sastanak kojem se neko vrijeme već radujemo, strukturirani dijalog s povjerenikom. Taj dijalog je zapravo sve obuhvatna stvar koja se bavi cijelim nizom tema. Možda će se i biti teško pozabaviti svima baš danas, no pokušat ćemo kako bilo. Imat ćemo manju izmjenu dnevnog reda, jednu dodatnu točku vezno za Europski korpus solidarnosti. Pa sada možemo, nadam se, usvojiti dnevni red. Imamo ukupno 18 jezika na koje se sastanak prevodi i ukoliko možemo usvojiti zapisnik od 13. i 21. svibnja. Prijeđimo odmah na naše točke dnevnog reda, odnosno izlaganje Europskog korpusa solidarnosti. Pozdravio bih odmah gospodina povjerenika, kao i sve druge sudionike kao što sam rekao, ovaj strukturirani dijalog će srž našeg sastanka. Već smo jedan takav sastanak i održali ranije. No i riječ bih na sadah dao povjereniku kako bi mogao nam nešto više reći. Hvala vam gospodine predsjedatelji, poštovani zastupnici, zahvalan sam na ovoj prilici da vam održim jedno kratko izlaganje Europskom korpusu solidarnosti koji je komisija pokrenula 7 prosinca prošle godine. A već sam održao ovakve prezentacije. Znam da su i drugi kolege u drugim formacijama vijeća održale, kao i odborima, u vašem domu ta izlaganja. Prije nego što pređemo na ovu kratku PowerPoint prezentaciju koja je svima bila poslana, dao bih nekoliko uvodnih napomena vezano uz sami korpus. Europski korpus solidarnosti pruža mogućnosti za dobrovoljni rad mladim ljudima, dakle pripravništvo, naživanje, naukovanje kod kuće ili inozemstvu vezano uz aktivnosti solidarnosti. Te aktivnosti mogu se provoditi cijelom nizu različitih područja, primjerice poljoprivreda, ruralni razvoj, zaštita okoliša i sprečavanje prirodnih katastrofa, primjerice poplava, suša ili požara dijeljenje hrane, zdravstvene usluge, obrazovanje, integracija migranata i izbjeglica, teritorijalna kohezija. Pilot faza završit će u prosincu 2017. trenutno je u toku i zajednička poljoprivredna politika doprinosi sa 8,5 milijuna eura jednim iznosom koji na taj način doprinosi ovom radu. Priprema druge faze trenutno u toku, cilj je da bude operativna do početka sljedeće godine. Zakonodavni predlog za drugu fazu također je mm, na rasporedu 24. svibnja pred kolegijem. No, za tu drugu fazu predviđeno je da će poljoprivredna politika doprinijeti sa sličnim iznosom kao i u prvoj fazi, a taj doprinos pokazuje na koji način ZPP može doprinositi e, brigama Dakle, u društvu i ciljevima komisije, ovom inicijativom. Dakle, postoji mogućnost da se poljoprivredi, ruralnom razvoju, šumarstvu i drugim temama približe mladi, a reforma ZPP-a ne mora biti usredotočena ili ograničena na središnje aktivnosti. Nacionalne i regionalne tijela vlasti također su pozvana da se uključe u cijeli niz područja unutar financije, unutar koja mi financiramo. Dakle, naša zajednica predvođena programima Leader već provode cijeli niz projekata koji su važni i to osobito u kontekstu solidarnosti, primjerice integracija migranata, izbjeglica ili sprječavanje prirodnih katastrofa. A Leader je također u dobroj poziciji kako bi igrao aktivnu ulogu u provedbi inicijative Korpusa solidarnosti na terenu u našim ruralnim područjima. Također postoji cijeli niž drugih mjera, osposobljavanje, tehnička pomoć, suradnja, koje mogu podržati razvoj i aktivnosti unutar korpusa solidarnosti. Dakle, na tijelima pojedinih država i članica je odlučiti da li i na koji način žele doprinijeti i iskoristiti te mogućnosti koje ovaj korpus nudi. Dakle, želim vas ovome informirati kako biste i sami mogli promicati ovu inicijativu ukoliko to poželite. Vjerujem da će Korpus solidarnosti omogućiti osnažiti solidarnost i razumijevanje među stanovništvom. Provat ću vas dakle kroz jednu kratku PowerPoint prezentaciju kako biste još neki kontekst informacije dodatne dobili vezano uz e, korpus. Kao što sam spomenuo na prvom slajdu vidimo svrhu ove inicijative Dakle, prije svega moramo podići razinu informiranosti o tome, a tijekom pilot faze cilj nam je dobiti 100.000 mladih koji će se pridružiti do kraja 2020. korpusu solidarnosti kako bi stekli iskustvo, razvili vještine, doprinijeli društvu. Oko 29.000 mladih već se registriralo, a broj kandidata, dobrovoljaca i organizacija raste. Prvo dobrovoljac, jedna mlada francuskinja počela raditi u Mađarskoj, a jedan Taljan i Portugalac započeli su u Belgiji sa aktivnostima. Nakon očekivanog usvajanja zakonodavstva i zakonodavnog prijedloga, sljedeći tjedan će to biti poslano vijeće parlament i nadam se da će pregovor biti dovoljeni kako bi 1. siječnja 2018. pravna osnova mogla stupiti na snagu. Inicijativa radi na temelju zajedničkog okvira sa načelima, izjevom svoje misije i poveljom a ovdje možemo vidjeti ključne karakteristike inicijative, a to je dvije komplementarne stvari, e, strukovne aktivnosti i dobrovoljni rad. Dakle, imat ćemo stažiranje, naukovanje, a dobrovoljna e, grana je malo fleksibilnija. Raz Sudionici, dakle, će biti između 18 i 30 godina starosti, a trajanje će biti između 2 i 12 mjeseci. Što se aktivnosti tiče i geografskog obuhvata, naravno će biti prije svega Europska unija, ali za neke programe bi mogao biti i e, širi. I možemo sada vidjeti jedan tijek rada kako se osobe mogu prijaviti i doći do samog same lokacije na koje mogu sudjelovati u mreži i u koje mogu doprinositi u nadolazećim godinama. Broj aktivnosti, prednosti se svakako očekuje i za sudionike i za organizacije u koje su oni upućeni. Namjera je spojiti mlade ljude s odgovarajućim organizacijama i osnažiti sinergije između pojedinih instrumenata na europskoj razini. Ovdje možemo vidjeti različite e, programe e, financije, koje financijski sudjeluju. Ja sam već rekao koji doprinos iz epp a p-a. Također postoje mogućnosti za upotrebu sredstva iz epp a p-a kako bi se podržala, podržala aktivnosti zajedničkog upravljanja, primjerice pod prvim stupom, dobrovoljci mogu dijeliti mlijeko, voće, povrće školskoj djeci unutar našeg programa za to. A također postoje neke obrazovne mjere i aktivnosti vezane uz publicitet. Pod drugim stupom postoji niz mjera koje mogu također podržati angažman dobrovoljaca iz korpusa solidarnosti kako bi provodili određene zadatke i programe. Lider je u vrlo dobroj poziciji kako bi ovdje mogao igrati aktivnu ulogu u provođenju inicijativa korpusa solidarnosti na terenu i u ruralnim područjima. Još jednom, eto, zahvalio bih na prilici da vam izložim ukratko ovu inicijativu Dakle, pokušavam jedan kratak pregled dati aktivnosti korpusa solidarnosti i ukazati na neke načine na koji taj korpus može imati povezanost sa našim programima i aktivnostima iz ruralnog razvoja. Hvala. Hvala lijepo povjereniče. Imam velik broj javljena za riječ, e, toliko čak da se bojim da neću moći svima udovoljiti. Pa bih zamolio sve da se drže jedne minute. Ja bih volio staviti dovoljno vremena za sljedeće točke dnevnog reda. Čak i ako to znači da ćemo morati organizirati još jedan sastanak na ovu temu. Gospodin Federla. Spremit ću rađe onda svoje vrijeme za govorenje za sljedeću točku o ekodirektivi. Sljedeći govornik. Hvala. Pročitao sam mm, pažljivo ovaj dokument o Europskom korpusu solidarnosti i imam nekoliko pitanja. Ovi mladi moraju imati boravište unutar Europske unije, dakle državljani Europske unije, ali osobe iz Turske i bivše Jugoslavenske republike, bivših Jugoslavenskih republika su također prihvatljivi kandidati, čini se. Dakle, kako e, je moguće da su neeuropljani za to prihvatljivi i koji su postojeći financijski instrumenti koje se za tako nešto može upotrijebiti. Drugi stup, sredstva ZPP-a, ne mislite li da bi to bolje bilo upotrijebiti za ruralna pitanja i poljoprivredu? Također, rečeno je da će se ovim sredstvima pomoći izbjeći isključenost marginaliziranih zajednica. Ne razumijem baš to u potpunosti na kakve to ima veze sa ruralnim razvojem. Bio bih zahvalan na odgovorima. na Sanova. Hvala vam. Imam tri pitanja. Prije svega, zanima me kakva radna mjesta, kakav posao će ovi dobrovoljci raditi, a s druge strane kakav će aktivnosti eh, izvoditi ljudi unutar korpusa koji će ondje raditi profesionalno za plaću i kakva bi ta razina plaće zapravo bila. Naime, mm, moguće je da se na taj način snize razine plaća koristeći nestalne ugovore za takve stvari. Zastupnik Fanagan. Hvala vam za zanimljivo izlaganje. Nakon što je zastupnica centra postavila svoje pitanje, zanima me kakvu naknadu zapravo ovo nudi ljudima, primijetio sam na s ljude između 18 i 30 godina starosti. Mislim da su moji roditelji imali šestero djece dok su navršili 30, pa me zanima kako će ljudi preživjeti radići takav posao. Da li se tu radi samo o novcima koji imaju dovoljno novaca da mogu biti dobrovoljci jer ih mamice i tatice mogu financirati. Dakle, kako će normalan, e, prosječan stanovnik moći preživjeti radeći kao dobrovoljac? Koliko će to biti plaćeno? Hoće li ljudi time moći prehraniti obitelj, platiti režije ili nešto drugo? Zastupnik Aguilera. Povjereniče, mislim da se ovdje radi o doista dobroj inicijativi i mislim da društvu to može dodatne aktivnosti solidarnosti ponuditi i zbog toga smatram da bi to moglo biti privlačno za mlade. Imam neka konkretna pitanja za vas. U, Fran u Španjolskoj imamo sličan sistem civilne zaštite I vi ste rekli da će neke od aktivnosti kojima se radi biti poljoprivreda primjerice. I hoće li to većim dijelom spadati dakle, pod projekta LIDER? I nadalje kako poljoprivredne inicijative će to biti, za koje će ljudi raditi i kako će se ljudi prijavljivati, da li će se registrirati putem država članica ili će to biti koordinirano s europske razine. Dakle, još jednom mislim da je ovo ovdje odličan prijedlog i ideja. Zastupnik Andriju. Hvala vam, složio bi se sa Klarom Aguilerom. Mislim da se radi o poprilično privlačnoj inicijativi. Jer radi se nečim nečem dobrovoljnom, što mladima omogućava da se okupe i sudjeluju u društvenom radu u trenutku kada mnogima nije lako orijentirati se. Dakle, pozitivno da se Europljani mogu sastati u različitim zemljama, upoznati se sa drugim jezicima, kulturama. Dakle, ako nauče prihvaćati međusobne razlike, to će svakako doprinijeti izgradnji europskog kontinenta koje kad kada toliko teško shvatiti i ostvariti. Dakle, jasno mi je da ovdje ne govorimo o plaćenom radu, ali troškovi putovanje smještaj bi trebali biti plaćeni. No što se poljoprivrede tiče, što ste do sada uspjeli vidjeti u čemu ljudi žele sudjelovati, da li se proučila malo kakvi su do sada bili zahtjevi. Dakle, uz kulturu i jezici postoji pitanje poljoprivrede, poljoprivrednih tradicija, tehnologije, pa me zanima što tu mlade zanima. Zastupnik Dantan. Mm, pitanja koja su me zanimala su već postavljena, pa neću uzimati riječ. Sljedeći. Srčno hvala. Mislim da kada mladi nešto rade, to je vrlo pozitivno uvijek. Imam konkretno pitanje. E, već 20 godina imamo Europsku službu dobrovoljaca, volontera. Dakle, što e, razlikuje taj način sudjelovanja, odnosno uključivanja mladih, jer e, rođenje ovog Europskog korpusa solidarnosti je išlo jako brzo i europski Europske udruženja mladih nisu znali ništa o tome, to se odjednom pojavilo na dnevnom redu i čudili su se zašto je iz toga isključeno taj savez volontera, nego sada postoji taj novi korpus. Što je iza toga? Da, imam još dodatna pitanja do, ko može podnijeti te zahtjeve? Jesu li to pojedina poduzeća, može li to biti općina ili regionalni, regionalna područja ili tko? I kako će se novac dijeliti? Postoji li neka nacionalna kvota? Ili postoji europski fond? Da li će se taj po ključu dijeliti taj novac državama članicama ili e, će to proći kroz, e, kroz taj neki zajednički fond. Hvala. Zanima me sljedeće. Na web stranici komisije pročitala sam da će s jedne strane imati dobrovoljce, a s druge strane plaćene zaposlenike. Pretpostavljam da će dobrovoljci biti pokriveni osiguranjem da će imati smještaj, hranu, ali oni koji će biti zaposleni onda kakve će ugovore oni imati na nacionalnoj osnovi ili nešto drugačije. I osnovno odakle dolazi novac za to iz postojećih sredstava fondova LIDER. Dakle, radi se o sjajnom konceptu. No, isto tako moramo vidjeti kako stvari izgledaju u praksi, kako će to sve biti provedeno. Postoji određen broj pitanja koja je još potrebno razriješiti. da li ćemo imati mlade koje će željeti stažirati, sudjelovati u radu korpusa, željeti naučiti nešto praktično, što će im pomoći u radu na farmini. će imate riječ. Thank you, Mr. Chairman, and, uh, thank you. Hvala. I hvala svima koji su pokazali zanimanje i hvala vam na postavljenim pitanjima. Prvo mislim da je važno da kada je riječ o svim detaljima ove inicijative, pa imat ćemo raspravu na kolegiju sljedeći tjedan, tada ćemo više saznati i su zakonodavci će tada morati primijeniti konkretni pravni okvir. Dakle, da sljedećeg tjedna možemo poslati svim zastupnicima detalje koje ću ja dobiti nakon sastanka sljedećeg tjedna a večeras vam ne mogu otkriti sve te detalje. Važno je reći da je ovo jedan program koji je namijenjen dobrovoljcima, odnosno volonterima. I predsjednik je sam najavio tu inicijativu tijekom svojeg govora o stanju Unije prošlog rujna. Dakle, time je jasno naznačio svoju namjeru da iznese prijedlog koji će omogućiti mladim ljudima da sudjeluju na najpotpuniji mogući način u poboljšavanju društva i to prvenstveno kao volonteri. Neki govornici su rekli da time imamo situaciju u kojoj se smanjuju plaće i stvara, odnosno iskorištava jeftina radna snaga. To nije istina, ovdje se radi o dodajnoj vrijednosti i solidarnosti i konkretnoj situaciji u Europi koja se tiče prirodnih katastrofa, izbjeglica, migranata, požara ili potresa i odlučeno je da je to prilika koja će omogućiti ljudima da pokažu zajednički solidarnost i nešto učine. I po meni je to dobro. Ovaj e, pilot program je omogućio fleksibilnost državama i regijama. Dakle, sve u potpunosti dobrovoljno. Države i regije same odabiru želeli sudjelovati i želeli osigurati možda i dio malo financijska sredstva. Dakle, imali smo e, sredstva od milijuna eura, to nije dovoljno. I primjerice ljudi koji su protiv ovoga, oni znaju da neće previše nanijeti štetu, ali ako ste za taj projekt, naravno da mislite da treba, e, da su nam potrebna veća financijska sredstva, a to ovisi o vama samima. Što se tiče financiranja iz drugog stupa, ono je uvijek dostupno za fleksibilnost e, i za ruralni razvoj. A sada imamo još jednu novu dimenziju, odnosno volontere koji žele pomoći primjerice kada se dogodi neka prirodna katastrofa. Imamo Erasmus plus nacionalne agencije koje su tijela koja sudjeluju, dakle ne stvaramo u potpunosti novu strukturu, imamo agenciju i glavnu upravu, imamo i doprinose iz drugih glavnih uprava. Dakle, oni će time upravljati, što znači da ne stvaramo nikakvu novu veliku strukturu za upravljanje tim programom. Dakle, radi se jednostavno o podijeljenoj odgovornosti. Imaćemo 58 milijuna eura iz Erasmusa+, iz, iz programa za inicijativu i zapošljavanje. Iz njih od tamo će nam doći financijska sredstva, zatim iz programa za građane, iz fonda za inicijativu imigrante. Dakle, doista imamo niz disciplina, niz fondova i programa koji su uključeni. Kao što sam već e, prethodno rekao, jasno mi je da su ljudima potrebne informacije. Ja sam danas htio dati jedan e, kratki pregled nekoliko informacija koje su meni dostupne o pilotu programu a želim vam naravno ponuditi i nove informacije koje će mi biti dostupne od sljedećeg tjedna. A budete li imali pitanja na budućim sastancima, moći ću vam odgovoriti na njih, jer ću imati nove informacije. Naravno, razgovarat ćemo i o samom zakonodavnom procesu i svemu što ide zajedno s tim. I nadam se da će taj proces biti gotov do kraja godine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 jer na taj način e, smo barem dobili neku opću sliku. Prije nego što počnemo, prije nego što se upustimo u detalje i detaljniju raspravu, Siguran sam da ćemo se ponovno vratiti na ovu temu, kao što je rekao sam povjerenik. Međutim, glavna tema, odnosno glavna točka na dnevnom redu jest strukturirani dijalog. To je rezultat okvirnog sporazuma između parlamenta i komisije i strukturni dijalog se uvijek odvija u prvoj polovici godine. Odbori u Europskom parlamentu, dakle, održavaju dijalog s povjerenicima. Danas ćemo razgovarati o programu rada komisije 2017. a i o prioritetima za sljedeću godinu. Želimo vidjeti, želimo saznati točno koji su to prioriteti komisije za 2018. Nadam se da ćemo i mi moći dati svoje komentare, naravno, na, na prioritete za sljedeću godinu. Ova metoda se dokazala kao iznimno dobra u prošlosti, dakle strukturirani dijalog. I e, želim zahvaliti povjereniku što sudjeluje. Mi smo unaprijed već poslali dokument e, s pitanjima koja su postavili naši članovi. Ta pitanja odnose se na neke osnovne teme. Međutim, voljeli bismo ponoviti ono što nas najviše zabrinjava. Prvo ćemo dati komisiju, potom e, e, povjereniku, potom koordinatorima i na kraju članovima odbora. Dakle, izvolite. Kao što ste s pravom rekli, ovo je korisna prilika da zajedno raspravljamo o temama koje su važne za naše institucije i zajednički ćemo procijeniti te teme, iako nam se vjerojatno mišljenja razilaze o tome kako određene probleme treba rješavati. Ove godine poslali ste mi velik broj pisanih pitanja, više od 40, ja sam na njih odgovorio. Nadam se da ste primili moje odgovore i da su vam bili od koristi. Večerašnji sastanak je se odvija na sredini mandata komisije i na sredini mojeg mandata. U početku smo se bavili e, poremećajima na tržištu uzrokovanima ruskim embargom, e, cijenama za svinjetinu i mliječne proizvode koje su padale. I također smo imali implementaciju novog ZPP-a. Želi smo vidjeti koliko je zajednička poljoprivredna politika dobra u nošenju sa poteškoćama na tržištu. Zbog produljene krize nisam pružio, pružili smo dodatnu financijsku e, potporu i pokušali smo poboljšati cijene za one robe i proizvode koji su doživjeli poteškoće. Imali smo omnibus uredbu i delegirani akt o ozelenjivanju te smo odlučili pojednostaviti stvari, uključujući kontrole, trgovinska pravila i zadovoljan sam što smo ostvarili značajan napredak. I siguran sam da će tako biti i u budućnosti. Cijenim vašu brzinu rada na uredbi Omnibus i doprinus gospodina Desa i drugih. Doista ste djelovali u skladu sa rukovima za razliku od nekih drugih i radujem se što ćemo početi e, trijalog na ovom važnom dosijeu u sklopu estonskog predsjedništva i to prije ljetne stanke. U nedavnom intervju za e, magazin Europskog parlamenta ste najavili, ste izrazili koliko je važno pojednostaviti agendu i slažem se također s radom, s onime što radi ovaj odbor po pitanjima e, trgovine i srednjočne revizije MMF-a. Odredili ste i glavne izazove koji će nas dočekati u sljedeće dvije i pol godine u smislu zajedničke poljoprivredne politike nakon 2020. Tu je i proračun koji će se donijeti, a i pitanja koje opisujete su pitanja inovativnosti, inovacija, konkurentnosti na globalnim tržištima i osiguranja sigurnosti hrane. Neka od tih pitanja E, su povezane i sa Brexitom i Ujedinjenom kraljevinom. Svi mi moramo pričekati i vidjeti kako će teći pregovori s Ujedinjenom kraljevinom. Svi se slažemo da bi najbolji ishod za naš e, prehrambeni poljoprivredni sektor bio trgovinski sporazum koji bi štitio naše interese i pristup tržištu. Međutim, siguran sam da ćemo imati još prilike o tome razgovarati kad počnu e, pregovori u lipnju. U ovo vrijeme prošle godine, od prošle godine smo imali pozitivne, pozitivni razvoj situacije, pogotovo što se tiče cijena, no to ne treba uzimati zdravo za gotovo, jer je situacija i dalje krhka. Komisija je iskoristila sve instrumente koji su dostupni i zahvalan sam na potpori koju je ovaj odbor pružio komisiji. Svjesni ste da je i predsjednik komisije pružio podršku i da je posvećen komunikaciji o budućnosti ZPP-a. Nakon što je predsjednik to napravio, smo mi pokrenuli komunikaciju i javno savjetovanje. Imali smo 320 tisuća zaprimljenih odgovora i većina je zaprimljena na internetu. Ljudi i dalje podnose komentare u okviru tih, eh, tog savjetovanja. Ja sam ohrabrio veliku razinu, poticao sam sudjelovanje, bez obzira li se o ljudima koji su poljoprivrednici ili nisu. Na temelju, na preliminarnoj osnovi e, vidimo da da, su, da smo dobili doista puno odgovora. Imamo, dakle, niz mišljenja i stajališta. I to od doista e, širokog kruga dionika. Analizirat ćemo te odgovore, imat ćemo konferenciju 7. lipnja u Briselu, a nadam se da ćete vi, gospodine predsjedatelju, i drugi sudjelovati, jer to je događaj koji će biti novi miljokaz, nova prekretnica e, za komisiju. Komisija i dalje želi da se, da se komunikacija donese do kraja godine. Smatram da moramo osigurati otpornost naših gospodarstava poljoprivrednih i poduprijeti generacijsku obnovu. Imamo mlade poljoprivrednike koji nam omogućuju veću inovaciju u proizvodnji hrane. Korištenje tehnologije donosi velike prednosti u smislu pojednostavljenja. Tehnologija ne može smanjiti broj terenskih inspekcija, može smanjiti broj terenskih inspekcija. Koriste se podaci sa satelita u okviru programa Kopernikus. U budućnosti ćemo imati satelitsko praćenje zemljišnih čestica što će smanjiti broj terenskih inspekcija. To je sve u skladu sa mojim planom pojednostavljivanja. Europska sredinska agencija je otvorila natječaj koji će nam omogućiti stručno znanje i otvoriti nove prilike za korištenje podataka Sentinel za zajedničku poljoprivrednu politiku. Sa Digi Connect, Digi Agri je predložio pilot projekt i digitalna rješenja kako bismo pojednostavili i modernizirali ZPP. Imamo grupu koja se sastoji od međunarodnih organizacija. Ona će razviti novi model koji će omogućiti državama da upravljaju plaćanjima i također će e, osigurati podatke o klimi. Ne moramo čekati sljedeću reformu ZPP-a, možemo te tehnologije koristiti već sada i brzo ostvariti napredak. Svjestan sam da vas e, zanima još jedna tema, a to su nepoštene trgovinske prakse. Izrazili ste svoja snažna stajališta u parlamentu i vijeće, je donijelo zaključke prošlog prosinca. Ključno je osigurati e, pravednu praksu za proizvođače u prehrambenom lancu kako bismo osigurali održivost i kako bi naši poljoprivrednici mogli dalje uspješno poslovati. Komisija radi na daljnim koracima kako bismo osigurali transparentnost, smanjili nepoštene prakse i poboljšali suradnju. Sve to u skladu sa preporukama naše radne skupine Task Force. Znam da ste puno radili na toj temi u kontekstu uredbe Omnibus. Komisija u ovom trenutku e, obavlja pripremne radnje i buduće inicijative trebaju biti više usklađene sa regulatornim zahtjevima. Imat ćemo priliku raspravljati i o toj temi. Dakle, o tržišnim uvjetima. Spomenuo bih e, ukidanje šećernih kvota koje nas sada čeka, to već dugo planiramo i procjenjujemo da je sektor u ovom trenutku spreman za e, ukidanje tih e, šećernih kvota. Što se tiče srednjoročnog plana, Mislim da ćemo biti uspješni u izvozu šećera, iskoristiti tržišne prilike i potražnju na globalnom tržištu. To će imati utjecaj i na stabilnost cijena, pogotovo prvih nekoliko godina. Komisija će dalje razvijati i pratiti stanje na e, tržištu šećera. Imamo promatračnicu kako bismo i dobili što više informacija, osigurali transparentnost i kako bi se odluke donosile na temelju svih dostupnih informacija. E, završit ću sada svoje izlaganje kako biste mogli postaviti e, pitanja i nadam se da ću vam moći dati dodatne odgovore uz one koje sam već e, dao pisanim putem jak zapowiedzieliśmy rozpoczynamy zmianę poglądów najpierw koordynatorzy po dvije minuty kao što sam rekao ranije sad ćemo imati razmjenu mišljenja prvo dvije minute za koordinatore zatim će povjerenik odgovoriti a zatim ćemo čuti pitanja drugih zastupnika vidjet ćemo kako vremenski to ide u ime pučena gospodin Danton i zatim gospodin Des. Hvala vam. E, gospodin Des e, upućuje svoje isprike što nije mogao biti ovdje kao naš koordinator, no ja imam e, tri točke koje želim spomenuti i kao odgovor na vaše neravne izjave povjereniče. Vi ste kao što ste i rekli pokrenuli raspravu o budućnosti ZPP-a. Mnogi ljudi uključeni su u tu raspravu, poljoprivrednici su pridonijeli, ali brojni drugi su iznijeli svoje stajališta. Oni ponekad eh, predstavljaju građane, a ponekad predstavljaju pojedine interese među građanima eh, lako je e, vidjeti u nekim od tim odgovorima da postoji želja da se novac e, koji se je namijenjen farmerima primjerice koristi za neke ekološke misije. To je e, moguće i poljoprivrednici su otišli tako daleko da znaju da je održavanje dobrog stanja naše zemlje i zemljišta e, izuzetno važno, no trebamo imati na umu da je jedna od glavnih stvari vezanih uz EPP je doprinos financijskoj stabilnosti e, e, poljoprivrednika kriza 2015-16 pokazala je koliko su ranjivi naši poljoprivrednici. Pogledajte sektor mljekarstva koji još se nije oporavio imate sad tisuće tona mlijeka u prahu, e, a 2016. E, su vremenski uvjeti bili jako loši za poljoprivrednike koji se bave žitaricama. Dakle, brojni su razlozi u Europi E, recimo klimatskih događanja iz travnja i svibnja tako ove godine također će utjecati na prinose znači bez financijske potpore neće biti ni europske poljoprivrede e, svi drugi ciljevi su jako lijepi, naravno i dragocjeni, no moramo podsjetiti ljude da je zapravo osnova ZPPA ekonomska zadaća i molim vas da to bude jasno i u svim vašim izjavama kada govorite e, jer ja sam opipao puls i patnju poljoprivrednika u mojoj vlastitoj zemlji i ne biste vjerovali kako je to loše. Procentu mleka, co s mlekiem, który jest na zapasach Pitanje koje je postavio gospodin Dantan e, vezano uz proizvođače u, mljekarskom sektoru. Vi govorite e, o mlijeku koje se koristi za isporuke u Europskoj uniji i kako e, je skladištenje tog mlijeka dovelo i do krize na tržištu. Možda vrijedi razmisliti što će biti s tim mlijekom ako se izvede izvan, izvan Europske unije. Da, to bi mogao biti problem. Gospodin Andrew. Hvala. Ja bih rekao nešto o uredbi Omnibus i o pratećim mjerama na tu uredbu. Siguran sam da znate da zadnje glasovanje na e, odboru Agri, mi smo malo izišli izvan okvira, no glasovanje je bilo kristalno jasno. Ja želim reći nešto o e, značajnim promjenama vezanim uz e, pojedinačne e Spomenuli ste to u uvodu, a bila je riječ i o boljoj orijentaciji i organizaciji poljoprivrednika i osiguranju da se primjenjuju pravila konkurentnosti i još jedna točka o dobrovoljnom upravljanju cijelim sektorom uz iznimku velikih i ozbiljnih kriza. Pitao bih nešto o o reakciji na odbor e, i glasovanje u pripremnom odboru i kako će biti vaše stavište u odnosu na buduće ovakve rasprave. Drugo pitanje je vezano uz reformu u svjetlu pitanja e, vezanih uz ekonomski i financijski značaj ZPP-a. Mislim da je e, za vrijeme kada će se ponovno pregovarati o reformi mi moramo razmišljati o resursima koji će biti posvećeni budućoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici, a koji će biti značajni u buduće. Mnogo ljudi će morati pokazati <clears throat> svoju domišljatost kako europska poljoprivreda ne samo da bude u stanju preživjeti, već da bude značajna i e, e, bitna e, gospodin Danton je spomenuo i pitanje okoliša koje je također bitno. Suha rolnicy mówią Hvala. Da, istina je da uloga koju igraju poljoprivrednici u tom poljoprivrednom lancu prehrane je nešto što ide od e, farme, dakle od poljoprivrednog imanja na e, tanjure. E, to je onaj upstream dio, ali što je sa inputom koji kupuju, znači koji kupuju poljoprivrednici ako postoji monopol primjerice na tržištu za gnojiva ili tako nešto, to može imati učinka na poljoprivrednike i poljoprivrednici nam to govore i govorite samo o lancu prehrane od farme nadalje, ali imajte na umu da postoji i onaj dio koji e, vodi do farme. Um, now or later? Okay. Now. Uh, Hvala vam. Ispričavam se što nisam bio od početka, ali govorio sam e, trenutno o e, hrani koja se rasipa kao izvjestitelj u sjeni. Ja e, mislim da mi je bitno da se ovakve rasprave ne organiziraju istovremeno. Mi ne možemo biti na dva mjesta u isto vrijeme. Želim dobrodošlicu povjereniku, drago mi je što ste se vratili, gledao sam vam e, na televiziji ovaj cijeli vikend kako ste obilazili frezijske krave i e, bila je to vrlo važna misija. Žao mi je što sam ovako izravan, e, no vi ste sposoban političar i nećete mi zamjeriti ovakav pristup. Mene zanima, e, možemo li čuti nešto više o toj situaciji? Bio sam na izložbi Balmont u Sjevernoj Irskoj prošli tjedan znači poljoprivredni sajam ili izložba i svi su me pitali sljedeće, a to je što će se dogoditi i kakva će biti budućnost. Ja znam da smo mi u situaciji da se e, vezano e, uz Brexit neće ništa dogoditi prije njemačkih izbora u listopadu. No, eto, ljudi na terenu su, su zapravo e, uplašeni zbog određenih političara koji e, to prikazuju kao e, kraj, kao smak svijeta. No, pitanje za nije vrijeme da malo unesemo realnosti u ovoj situaciju? Mi moramo sjesti i konstruktivno surađivati jedni s drugima u najboljem interesu svih e, zemalja iz kojih dolazimo na dugoročnu korist svima, ne samo Europe, već i Ujedinjene kraljevine u, e, u, e, u, u tom kontekstu. To je realnost ja nisam zato da e, podržavamo samo ovakvu retoriku i megafonsku diplomaciju. Mi sada imamo megafonsku diplomaciju preko engleskog kanala, a to nije dobro. Mislim da trebamo nešto konstruktivno napraviti i ja znam da je to u vašem interesu i vi ste bitni e, za, za to, ali ovo je doista jedan od velikih problema s kojima će se suočiti u sljedećih nekoliko mjeseci. Hvala vam. E, evo i ja sam e, morala nešto reći na plenumu, pa sam tek sada došla. Osim zajedničke agrarne politike, bitan je i screening e, i ekološki prioritet na površine. Govorimo i o strategiji, proteinskoj strategiji i radi se o tome da ne želimo ugroziti povjerenje farmera. E, političari se žele e, pouzdati u politiku i e, ako sada e, imamo te e, ekološki zaštićene, odnosno prioritetna područja, riječ je o pouzdanosti. Ono što me još motivira su konzultacije online. Kako ćete postupiti s pinjima ekološke industrije? Mi imamo 322 e, povratna javljanja iz Njemačke, Francuske, Italije, Španjolske i Belgije. Pet zemalja sudjelovalo je na tim online konzultacijama od 28 zemalja, a od toga imamo 258 e, tisuća onih koji podržavaju e, inicijativu Living Land i industriju, takozvanu ekološku industriju. Kako ćete vi e, spriječiti da se ti masovni e, mailovi ne idu na štetu buduće zajedničke poljoprivredne politike? Jer ono što je bitno je osigurati jednu e, stručnu debatu o potrebama poljoprivrede. I još treća jedna točka u našoj regiji u Njemačkoj imamo velike štete od mraza u uzgoju voća i vina i to katastrofalnih razmjera imamo čak gubitke 100% kod nekih kod, kod tipa trešnje i slično i 70% gubitaka na području jagodba, e, to doista možemo nazvati prirodnom katastrofom kao što je recimo Baden-Württemberg i učinio, proglasio prirodnu katastrofu. Možemo li ovdje našim e, poljoprivrednicima i e, onim koji se bave uzgojem voća pomoći i što uopće možemo učiniti kako bismo kompozirali te štete. To su moja pitanja, srdečno hvala. Sandra zapovedala Češi, bardzo proszę. Gracias, presidente. Gospođa Sendra. Zahvaljujem. Ja imam e, neka pitanja u Madridu ste rekli, povjereniče, da neće biti reforme zajedničke poljoprivredne politike, već modernizacija simplifikacija. E, čuo sam e, i da drugi e, naglašavaju isto. Mene zanima što se podrazumijeva po tim pojmom modernizacije zajedničke poljoprivredne politike. Osim toga, rekli ste da se prikupljaju još uvijek mišljenja. A mene zanima kako, kojim kanalima se prikupljaju ta mišljenja i koliko težine se e, daje, odnosno komisija pridaje e, udrugama, strukovnim udrugama poljoprivrednika iz cijele Europe, koliko u kojoj mjeri se ta mišljenja uzimaju u obzir. Kako ćete rješavati probleme koji su se pojavili od e, uredbe? problemi mliječnog sektora se nastavljaju, cijene su i dalje takve da ne omogućuju profitabilnost i e, pomoć u privatnom sektoru je e, povećana, no e, postoji primjerice zabrinutosti oko uspostave novih farmi sa 20.000 grla. Što se tiče e, teme cijena, sami ste rekli da će šećerne kvote biti ukinute i da se može očekivati nepostojanost cijena na tom području. Moje pitanje je da li ozbiljno razmišljate o reguliranju e, tih proizvodnih tržišta? Da, povjereniče, ja imam još neka pitanja i neke izjave. Rekli ste da ste eh, da ste konsultirali brojne lajke. Sad nije to pozitivan znak da se uključuju eh, svi, ali ne samo oni koji su direktno uključeni u poljoprivrednu u poljoprivredu. Ja ne bih ovdje e, radio podjele u smislu da samo poljoprivrednici smiju davati svoje mišljenja ovdje, a svi drugi ne. Ja mislim da treba saslušati mišljenje svih zainteresiranih. Pitanje u odnosu na mlijeko Njemačke poljoprivredna zadruga je rekla kod e, 32 centa je doista sada e, najniža, postignuta najniža granica, to treba biti kraj. Je li to doista sada rješena kriza? Mogu li poljoprivrednici uopće računati s tim e, da će se situacija poboljšati i e, možda treba promisliti o novim mjerama jer Moguće je da ako se ovako nastavi da oburuće nećemo se moći nositi sa krizama. Povjereniće osim ovih e, dvojbi postoje još i dvojbe u odnosu na činjenicu da glifosat ima negativne posljedice na bioraznolikost. E, može, trebamo li doista to za sljedećih 15 godina dati slobodu tome ili treba nekako ograničiti? Zatim još pitanje u odnosu na satelitski nadzor E, gdje postoje nove mogućnosti satelitskog nadzora i što će se poboljšati nekako mjerenje na, milimetar odstupanja ili što će, se, što će se poboljšati s tim novim satelitskim nadzorom? To me zanima. Evening, um, I'm talk... Dobro večer, povjereniče. Ja ću govoriti o obrađivanju zemljišta i mogućoj zabrani glifosata. Čini se da će nam to biti prihvatljivo. Ali vi ste e, pogledali prema gore i ne sviđa mi se izraz vašeg lica. Iako se smijete, to meni djeluje kao smješak ubojice. Kanađani su prošli veliki e, režim testiranja glifosata i nisu pronašli ništa pogrešno s tim. E, čini mi se da u, u, u, u Briselu prošli tjedan bila antiglifosatska konvencija ako biste e, štakorima dali sol ili papar, oni bi također izreagirali i umrli. Znači, oni zaboravljaju dvije stvari, a to je prvo da se taj materijal koristi e, već desetljećima i e, prinos se udvostručio od kad to koristimo, a ništa se nije dogodilo. A drugu stvar koju zaboravljamo je e, da ta sigurnosna strana, dakle nije baš da sad svi umiremo nakon 40 godina upotrebe tih glifosata. Ja sam još uvijek ovdje, a da je to doista neki veliki problem, mislim da bi već bio mrtav. Tako da ja mislim da ti ljudi koji se bore protiv glifosata žele samo zaustaviti, zaustaviti poljoprivredu. E sada tu je još i drugo pitanje sa e, usjevima koji imaju cvjetove. Što će se dogoditi? Morat ćemo prskati sve sa e, piretoidima. Dakle, meni se čini da sam ja jedini u toj prostoriji bio spreman govoriti o poljoprivredi. E, zatim čuo sam nešto i o mrazu. Ono, svi ste obećali da ćete smanjiti emisije CO2, emisije metana. No čini mi se da ste uspjeli e, u tome jer je došla, jer je došao taj mraz. Dakle, mislim da e, je to sve neka lažna propaganda. Dziękujem. Pan poseł Hvala vam, sljedeći govornik. Hvala lijepo, gospodine povjereniče. Dakle, privodimo kraju šećerne kvote i kako planirate te nestabilnošću na tržištu, imamo li planove za tako nešto u budućnosti i kako spriječiti krizu poput one kada su mlječne kvote ukinute. Još jedna stvar tijekom proteklog sastanka sa gospođom Merkel, predsjednik Trump je rekao da će ponovno pokrenuti pregovore sa Europskom unijom o slobodnom trgovinskom sporazumu, pa me zanima u kojoj je to fazi. Gospođa Malmström se sastala sa meksičkim ministrom za potpis slobodnog trgovinskog sporazuma s Meksikom. Imaćemo jednu misiju u Meksiko krajem lipnja. Pa me zanima kako će taj sporazum izgledati. Hvala. Sljedeći govornik Na redu je povjerenik, izvolite. Hvala vam lijepo. Prije svega gospodinu Dantano bih rekao da sve što moramo postići mora biti u interesu poljoprivrednika. U interesu sigurnosti opskrbe hranom, kvalitete, a naši poljoprivrednici su jedni koji su u poziciji postići te ciljeve za nas, kao i druge ciljeve koje od njih očekujemo vezano za održivost radna mjesta u ruralnim područjima. Ali znamo na temelju protekle dvije godine da imamo poteškoće vezano uz upravljanje rizicima, provedbu sporazuma iz 2015. o klimi, održivi razvojni ciljevi, problemi vezano uz privlačenje mladih na poljoprivredni sektor i više navrata je to sve spomenuto. A sada smo dakle u fazi da počinjemo razvijati naše politike kako bismo se pozabavili time i nemojmo zaboraviti izvješće o ruralnom razvoju, a sada se možemo pozabaviti i radnim mjestima. Temelj ZPP-a je trostruk, trojak, imamo socijalni, okolišni i ekonomski učinak. Svaki od njih je naravno važan, ali ekonomski je važan što se tiče samog preživljavanja, opstanka poljoprivrednika. Jer suprotno nećemo imati nikoga da stvara ta radna mjesta, niti socijalne ili okolišne uvjete koji su važni za cijelo društvo. Dakle, svako bih rekao da će proračunsko pitanje biti od ključne važnosti. A hoćemo li imati veći doprinos od država članica u naš proračun? Želim vam svu sreću u tome. Hoćemo li imati više sporazuma su zakonodavaca vezano s dodatni prihod u proračun, možda primjerice od oporeza, na okoliš, nisam niti o tome čuo nekakav pozitivan razvoj događaja. Dakle, moram raditi na temelju toga da očekujem smanjenje u cijelokupnom europskom proračunu, tako da moramo maksimizirati ono što možemo dobiti za poljoprivredu. Ako mi možete dati neke nove informacije iz država članica koje idu u smjeru da će se stvar promijeniti, ja ću biti oduševljen. Jer ta, tim ćemo lakše postići naše ciljeve. Obrano mlijeko u pravu svakako je jedno pitanje kojim smo se bavili. I pokušali smo tome dati potporu kroz intervencije, potporu privatnom skladištenju i svakako su neki to upotrijebili kako bi promijenili cijene. No mi trenutno radimo na postojećim predlozima i na temelju iskustva iz 2009. kada smo imali kvote i 250 tisuća tona u skladištu, čak i uz kvote, naučili smo da moramo upravljati stvarima dobro kako ne bismo snizili cijenu za poljoprivrednike. I to ćemo i učiniti. Odbili smo sve ponude koje su niske, koje smo do sada čuli, ali radimo i sa trećim zemljama. I tu se procjenjuje cijeli niz različitih planova kako bismo vidjeli kako se pozabaviti tim pitanjima na dolazećih godinu dana. Pa sve kako ne bismo, ne bismo naštetili poljoprivrednicima. Spomenuli ste također zajedničku organizaciju tržišta, ZOT i program Omnibus i izvješće koje se time bavi i u Europskom parlamentu. Dakle, to nije nešto što je komisija predložila, tu ste u pravu. No sada kada je to pred nama, time ćemo se svakako pozabaviti, izradit ćemo svoje stalište. <clears throat> Bio sam u proteklih deset dana u SAD u Kanadi, pokušao istražiti nekakve izvozne mogućnosti i izvidjeti situaciju ondje. No, tijekom sljedećih tjedan, dva svako ćemo biti u prilici pripremiti se e, kako bismo mogli reagirati na sva pitanja koja su pred nama u komisiji. Također radimo se povjerenicom Vestager, nadležnom za tržišnu konkurenciju, kako bismo se pozabavili time vezano uz inicijativu za lanac opskrbe hranom. 26. <clears throat> će ona biti čak sa mnom ovdje kako bismo zajednički mogli pozabaviti se tim pitanjima. Dakle, svakako planiram ponuditi neke prijedloge vezano uz lanac opskrbe hranom. Nadamo se da nam neće dugo trebati procjena, trajati procjena utjecaja, odnosno studija koja se time bavi. Dakle, vezna konkurencije, proizvođačke organizacije, sve te teme su nešto čime se mi želimo baviti i u što želimo biti uključeni. Gospodin Nikolson, Članak 50. pokrenuti krajem ožujka 2017. Dakle, čekamo još od referenduma da se donese ta odluka i očito nismo mogli ništa učiniti prije toga iz poštovanja prema ovoj dami koja je željela pokrenuti to. I zatim je ona sazvala opće izbore. Dakle, sad pak moramo čekati kraj lipnja i jasni su mi razlozi s kojih je sazvala izbore. Mislim, po meni da je dobro iskoristila tu priliku, ali tada ćemo vidjeti da li će ona dobiti mandat da odrazi nekakve stvari, da li na onaj tvrdi ili meki način. A, možda vi imate više informacija čak o tome od mene, ali nakon što sam sa gospodinom Barnijevom posjetio granična područja i sastao se sa nekim ljudima iz poljoprivrednog sektora u Irskoj, zaključio sam da će E, naši pregovarači obje strane biti vrlo zainteresirani za rješenja, za praktične mjere koje će olakšati poteškoće, koje će ovo stvoriti za naš otok Irsku i za poljoprivredno prehrambeni sektor gdje granica prelazi, prelazi 3 milijuna litara mlijeka dnevno. I mnogi ljudi koji su bili prisutni ondje su dali određene predloge no ako Velika Britanija ostali, ost, odluči ostati u Carinskoj uniji, to će biti velika pomoć. No i oni još nemaju niti pregovarački tim, pa ne znamo kakva će biti situacija, to ćemo tek kroz 4-5 tjedana znati. Spremni smo, međutim, raditi zajednički. Ja sam kao povjerenik spreman raditi sa svima i vladom Republike Irske, Sjevernom Irskom i Britanskom vladom kako bismo vidjeli na koji način možemo pronaći pragmatične rezultate i kako bismo što više ublažili utjecaj ovoga na naše stanovništvo. No, moramo najprije pričekati još neko vrijeme. No, bio sam zadovoljan e, razinom poznavanja i detalja kod gospodina Barniera. On je bio ministar poljoprivrede u Francuskoj. Također se bavio i sredstvima u komisiji pa ima znatno iskustvo. Što se organskih proizvoda tiče, znam da se odmah nakon novog sastanka sa gospodinom Hojzligom sastaje na tu temu, pa ću vam moći reći kako se stvari razvijaju, no moramo imati vjerodostojan sistem. <clears throat> moramo se time pozabaviti jer u posljednje vrijeme strpljivo radimo na tome kako bismo došli do rezultata koji će uskladiti pravila za europske poljoprivrednike i uvoznike iz trećih zemalja. I sretan sam što je konačno došlo do napretka i zahvaljujem izvjestiteljima, izvjestiteljima u Sjeni na suradnji jer kao što znate svi smo bili pod pritiskom zbog toga koliko je sve trajalo. No, Malteško predsjedništva nastavit će sa konstruktivnim angažmanom kako bismo se pobrinuli da dođe do dobrog rezultata. No, napredak jest ostvaren. Što se tiče reakcija na to, kada dobijete desetke tisuća odgovora svako da ćemo imati lobiranje sa strane poljoprivrednika ili, ili nevladnih organizacija ili drugih. <clears throat> Ali dobili smo i velik broj kvalitetnih predloga vjerojatno će ih još i doći i parlament će također svoje observacije dati. Iako smo zatvorili javne konzultacije, to ne znači da je to kraj priče i dalje ćemo prihvaćati dobre zamisli odakle god one dolazile u ono dolazeće vrijeme do kraja cijelog procesa. I pozdravljam vaše sudjelovanje na sastanku 7.7. Dakle, unutar konzultacija dionika kako bismo sagledali sve reakcije i dali priliku ljudima da doznaju što se događa i koji su podneseni predlozi. Mm, zastupnica Senra, modernizacija ZPPA se bavi razmatranjem klimatskih sporazuma iz 2015 a sporazuma FAO o prehrani iz 2015. ciljevima drživog razvoja iz 2015 nakon reforme 2013. ali isto tako radi se i o alatima koji jesu ili nisu na raspolaganju jer tu postoji određeni broj područja za koje se svi slažemo da su nam potrebni dodatni alati za poljoprivrednike kako bi se nosili sa nestabilnošću tržišta i kako bi bolje mogli reagirati na krize u kojima se mogu zatjeći. Dakle, otvoreni smo prema rješenjima vezano za upravljanje rizikom, nestabilnost cijena, a to zapravo modernizacija i znači. A istodobno želimo trenutne politike učiniti manjom smetnjom poljoprivrednikima kako bi da mogla dobiti svoju, svoje potpore, kako bi mogli pojednostaviti stvari. E, nećemo ponovno unijeti kvote šećera. Prije više godina je donesena odluka da će sljedećim rujnu, sljedećim rujnu to završiti. A što se mlijeka tiče, Mnogi su to spomenuli, gospodin Heusling. Tržište mlijeka je dobar primjer gdje je potrebno modernizirati ZPP, pružiti veće mogućnosti poljoprivrednicima, procijeniti što smo učinili i stvari se oporavljaju. Zanimljivo je da smo u nekim državama članicama imali 30% povećanje cijene mlijeka u proteklim mjesecima, a 10% u drugima. Dakle, ne ovisi opet sve o Europskoj uniji, nekim državama članicama imamo visoku tržišnu koncentraciju pa se ne uspijeva u potpunosti iskoristiti oporavak u drugim tržištima. No prosječna cijena mlijeka u proteklom e, svibnju prije godinu dana je bila oko 27 centi na kilogramu. Sada je 34 centa po kilogramu. No to je u skladu sa petogodišnjim prosjekom, ali to ne znači niti da smo u potpunosti zadovoljni sa stanjem stvari, inače ne bismo niti provodili modernizaciju ZPP-a. Dakle, osim obranog mlijeka u prahu, cijene su slične petogodišnjem prosjeku, a cijene proizvoda poput e, maslaca su čak porasle 35%. Općenito što se trgovine tiče, gospodin Lazu, neki drugi su također to spomenuli, trgovinu e, radimo na svom sporazumu s Meksikom, nakon 20 godina vrijeme da ga ponovno razmotrimo, tu se otvara mogućnost za neke proizvode, poput mlječnih, kako bismo bolje poslovali s njima, jer ne poslujemo osobito s svim sektorima toliko dobro, pa imamo i neke prilike kako bismo bolje, bolje rezultate postigli. I očekujemo da ćemo krajem godine moći procijeniti da li je dobro dovoljno zaživio takav slobodni trgovinski sporazum. A ja nemam nikakve indikacije, niti glasine osobit nakon posjeta SAD-a, o tome da je SAD spreman, voljen pregovarati o slobodnim trgovinskim pitanjima. To je ono što sam ja čuo u, Europsko, u SAD-u, ali ja ne mogu sprečiti glasine koje se čuju u Europskoj uniji. Važno je vidjeti koji je općenito stav Amerikanaca trenutno veznu s trgovinu Dakle, mi ne podilazimo SAD-om, mi imamo svoje ofenzive i defenzive europske, što pokušavamo zaštititi. Što se glifosata tiče, gospodine Agnju, ne znam da li sam ja ovdje taj ubojica ove teme, možda vi i vaša stranka prije, no Agencija za kemikalije i tijelo nadležno za sigurnost hrane analiziralo je u detalje glifosate, i sutra će pred komisiju doći prijedlog, prijedlog gospodina Androkajtisa. Kajtisa. Mm, dakle, neću vam ništa više e, reći, vi ste na temelju mog osmijeha pokušali protumačiti kakav će biti rezultat toga, pa ću vas ostaviti nedoumici. Na samo mogu reći da e, sam ja osobno pobornik pristupa koji se temelji na znanosti, ako je agencija za kemikalije smatrala da ovaj proizvod nije karcinogen, ja ću prihvatiti taj stav, ali vidjet ćemo kakav će još rezultat biti sutra na sastanku kolegija. Proszę Państwa, dziękujemy Panie Komisarzu. Choć... Zahvalio bih najtoplije povjereniku na svim odgovorima. Mislim da neki od vas možda nisu dobili odgovore na svoja pitanja, ali imat ćemo još prilike za tako nešto. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ne bih sad dolazio u raspravu o glifozatima, ja imam mišljenje o tome, e, čini se, jer sve je štetno u pretjeranoj mjeri, ali u normalnim okvirima sa mnogo toga se može živjeti. Povjereniče, ja sam jedan od onih koji su vrlo zainteresirani za detaljniji pristup sljedećem e, radnom programu, programu sljedeće godine. A osobito me zanima Ako biste nam nešto mogli reći o tome kakve promjene predviđate u nadolazećih godinu dana što se tiče razvoja poljoprivrednih politika, osobito u kontekstu dva 2.0, dakle izjave koje ondje, odandje došla. Poljoprivreda kao i uvijek se svodi na tone, kilograme i tehnička pitanja, no mene zanimaju ljudi. Koncept pametnih sela je primjerice nešto što se čini da se također razvija, pa bih volio čuti vaše mišljenje i o tome. Zastupnik Nekov. Gospodine povjereniče, prošli tjedan na sastanku vijeća raspravili ste afričkoj svinjskoj groznici, nečemu do čega je došlo i u Poljskoj i u Baltičkim državama. No, pojavljuje se u nekim drugim regijama, mislim Slovačkoj, Rumunjskoj, Mađarskoj, Bugarskoj naravno. Veliki uzgajivači E, su zabrinuti zbog svinjske groznice. U jednoj e, velikoj regiji koja proizvodi e, svinje morali su tisuće ubiti. U moje zemlji imamo sorte svinja s istočnog Balkana koje su navodno zaštićene unutar europskih programa i tu nas eh, isto tako eh, brine pitanje bolesti. Pa se radi više o molbi nego o pitanju za vas. Možete li nam nešto reći o tome? Hoće li se više novaca staviti na raspolaganje za borbu protiv toga? Gospodin Flanagan, povjereniče, ne moram govoriti koliko je, će ključni biti pregovori o Brexitu za Republiku Irsku, i vjerojatno ste vrlo sretni što je netko iz Irske došao. No, morate priznati da čujemo suprotstavljene e, glasine. S jedne strane sam čuo uspjehu jer se govorilo o Ujedinjenoj Irskoj, unutar čega bi šest e, okruga moglo ponovno pridružiti se Europskoj uniji. Dakle, čini se da rješavamo probleme koje prije nismo niti imali. Ali imamo mogući problem sa slobodom kretanja ljudi i robe i problem imamo i sa stavom komisije. Kada čujemo stvari poput E, neću potrošiti više od 30 minuta tjedno na to, Brexit neće biti uspješan ili Guy Verhofstadt je rekao da će Velika Britanija ostati politički patuljak. Kada takve stvari čujemo, da li sam prava ako se brinemo oko toga da će se ovi e, pregovori temeljiti na nekakvom zamjeravanju? Čuli smo usporedbe između e, situacije razvoda između muže muža i žene, a djeca su uvoznici i izvoznici i svi oni koji zauzimaju takav stav. Mislite li možda da bi trebalo više od 30 minuta tjedno potrošiti na pregovore? Hoćete li vi potrošiti više od 30 minuta tjedno na te pregovore jer vi znate koliko je to važno? Rado bih čuo vaše mišljenje o tome. Zastupnik De Castro. Hvala. Hvala što ste danas s nama. i hvala što ste 3. svibnja također bili prisutni. Rekao bih samo da na odboru za proračun dosta nas podsjetili da se ovdje bavimo određenim predlozima koji su u interesu poljoprivrede i koji pružaju odgovor na neke od glavnih problema, glavnih hitnih slučajeva s kojima se susrećemo, primjerice upravljanje rizicima i drugim stvarima sa kojima se moramo suočiti. Zbog toga bih e, rekao da ministri poljoprivrede u vijeću su odobrili predloge malteškog predsjedništva koji su poprilično ograničeni na neke korake unazad, po mome mišljenju. Mislite li vi da unutar trijaloga da komisija je saveznik vijeća ili da komisija teži novom zakonodavnom aktu i da li možda idemo u tom smjeru. Pues muchas gracias. Quería preguntarle al señor comisario, primero darle las gracias porque... Imam eh, pitanje za povjerenika. Prvo vam eh, želim zahvaliti, jer koliko sam shvatila, eh, prijedlog o, o prehrambenom lancu, o lancu opskrbe hranom će uskoro biti podnesen i to mi je drago jer već dugo čekamo na njega. Imam pitanje dakle za vas. Rekli ste da slijedi reforma ZPP-a, no budemo li čekali odgovor na komunikaciju prije pregovora s parlamentom, nećemo imati e, dovoljno vremena. I zanima me, kada se radi o Brexitu i proračunu, što je sa e, britanskim doprinosom? Otkuda će doći taj novac? Dakle, to je iznimno važno za primarni sektor i prvi stup. Hvala. Sljedeći govornik, hvala. Predsjedniče i gospodine povjereniče, imam za vas eh, pitanje. Zanima me, slažete li se sa mnom? Zajednička poljoprivredna politika bi trebala štititi proizvodnju u svakom sektoru i u onim najnepovoljnijim sektorima. Zanima me kako će se komisija pobrinuti da se proizvodnja nastavi i u takvim područjima. I što je s ekološkim karakteristikama? Hoće li one ostati ako proizvodnja prestane, što je se, dakle, Amerika i Kanada bi nastavile sa svojom praksom. Sve ovisi, dakle, o lokalnom karakteru, o samom tlu koje se koristi. Mi u nordijskim zemljama vam vjerujemo, sviđate nam se i ne mislimo da bi vas povijest trebala zapamtiti kao čovjeka koji je prekinuo eh, organsku, odnosno ekološku proizvodnju u najsjevernijim regijama. Hvala. Ja sam uputila također neka pitanja i mislim da ima smisla da ih sada ponovim eh, čisto kako bi bila snimljena. Dakle, bilo je naglašeno da moramo otkriti nova tržišta, nove e, proizvode kako bismo e, i druge. Dakle, moje pitanje je zar nije e, došlo do ponovnog promišljenja u komisiji kako se boriti protiv uzroka bijega ljudi iz ovog sektora. E, jer e, ako ćemo nastaviti ulagati u poljoprivredu imat ćemo suficit u našoj vanjskoj trgovinskoj bilanci. Iznenadili ste me kada ste opisali ove pregovore u okviru omnibusa kao pozitivne Dakle, mislim da vrlo strukturirano e, moramo ući u novu zajedničku poljoprivrednu politiku, jer kako je funkcionirala ta omnibus uredba u, u poljoprivrednom odboru, smatramo da nije ostvaren veliki napredak. Želim e, i naglasiti da cilje tih pregovora, omnibus pregovora, nisu bile neke temeljne promjene u zajedničkoj poljoprivrednoj i korijenite promjene u zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Ne može biti da ovakve stvari e, se e, neke dobre stvari zajedničke poljoprivredne politike da se samo od danas do sutra odbace e, jer ono što je strukturirano, što je dobro ne može se s jedne strane bez puno razmišljanja e, naprosto napustiti. Mislim da je to apsolutno nezadovoljavajuće. Tak jest to powszechne pytanie, na ile omnibus powinien wchodzić w sprawy, które... Hvala. Dakle, zanima vas u kojem smjeru bi trebala krenuti uredba Omnibus, pogotovo kada je riječ o poljoprivredi i ZPP-u. Očito je da treba poduzeti određene korake i zapravo oprezno isprobati e, neke nove stvari, pomalo eksperimentalno, kako bismo vidjeli moguće rješenja. Hvala. Povjereniče, imam pitanje o Brexitu. Međutim, s obzirom da smo o tome opširno raspravljali, neću sad ulaziti u to, već imam dva dodatna pitanja. Prvo se odnosi na program LIDER. Mislim da je on iznimno važan i od njega doista puno očekujemo. Međutim, potrebno je podnostavljenje određenih postupaka koji su prilično kompleksni. Dakle, kada je riječ o programu LIDER. I također me zanima, to je moje drugo pitanje, što je s kvotama? Hoće li doći do konflikta e, zbog revizije energetske direktive? A tu je i pitanje biogoriva. To je nešto što zapravo izaziva zabrinutost. Mislim da je to važno pitanje. Pogotovo kada se radi o prvoj generaciji biogoriva i smanjenom korištenju takvih goriva. Hvala. Sljedeći govornik. Hvala predsjedatelju i e, hvala povjereniku Hoganu Mm, neću ponavljati pitanja koja su već postavljena. I za početak želim reći da se stalište komisije nije promijenilo. Imamo e, članak 5 kojim se zabranjuje ponovna sadnja biljaka u, e, u, jednoj, u regiji u mojoj zemlji koja je pogođena. Prema procjeni te regije imamo štetu od gotovo milijardu eura. I pitanje je hoće li svim poljoprivrednicima biti nadoknađena šteta, odnosno onima koji su pogođeni tom katastrofom. Što se tiče maslina u ovoj u talijanskoj regiji imamo korištenje nekoliko kultivatora. DG Sante je pozitivno gledao na to. Međutim, nije donesena e, službena odluka komisije, pa se čini da tu nemamo snažan stav. E, zanima me što vi namjeravate postići u kratkom roku i e, hoćete li osigurati naknadu štete svim poljoprivrednicima koji uzgajaju masline, a pogođeni su, njihova, njihovi usjevi su pogođeni tom napasti. Sljedeći govornik. Hvala. Zajednička poljoprivredna politika se prilagođava situaciji, a i financiranje se razvija. U tim okolnostima kako namjeravate pružiti podršku onim državama članicama koje su suočene s poteškoćama i ne mogu koristiti financijske instrumente kako bi dali potporu malim poljoprivrednicima. Ti korisnici često e, nailaze na sve veće poteškoće kada je riječ o sufinanciranju projekata i također kada je riječ o ulaganju određene količine novca u projekte. Imam još jedno pitanje. Unija Ujedinjena kraljevna se povlači iz Europske unije, što znači da ona više neće sudjelovati u europskom proračunu i sami ste to spomenuli. To je jedan velika količina novca, dakle imat ćemo znatno smanjenje u proračunu za zajedničku poljoprivrednu politiku. koliko ćemo e, tu moći postići ciljeve konvergencije, dakle kada je riječ o proračunu Europske unije. E, hvala. Imam e, kratko pitanje o dosijeu koji se tiče koji se tiče ekološke proizvodnje. Od, od početka sam izražavao svoju zabrinutost i imamo jako puno elemenata koji izazivaju zabrinutost među ekološkim poljoprivrednicima u Europi. Zanima me kako će budućnost izgledati, kada će to biti usvojeno, o tome se već iz dugo vremena raspravlja i debatira. 11. svibnja se dogodilo u Švedskoj nešto veoma zanimljivo. Predsjedatelji društva za zaštitu prirode naše društvu za ekološki uzgoj, e, predsjednik e, udruge ekoloških poljoprivrednika su, dakle svi su oni e, dali izjavu za tisak i rekli da su iznimno zabrinuti zanima ih što će biti sa ovim dosijevom. U Švedskoj je to tržište koje se više i više raste, poljoprivrednicima se plaća i to je veoma dobro, jer su potrošači spremni platiti cijenu e, takvih proizvoda. Ako ovaj dosije prođe, pogotovo kada je riječ o povrću na sjeveru, mi ćemo zapravo uništiti cijelo to tržište. Ja dolazim sa sjevera Švedske i tamo je nula stupnjeva, čekamo i dalje da se temperature dignu iznad nule. Dakle, neki nas pokušavaju natjerati, odnosno prisiliti da prestanemo uzgajati, jer je i dalje iznimno hladno. Prošli tjedan smo imali 10 cm snijega u jednom danu, bilo je minus 4. Eto, takve su okolnosti u kojima radimo. Dakle, zanima nas kakva je vaša reakcija na našu objavu za tisak, jer vidite da su svi suočavaju sa istim poteškoćama. Hvala. Zahvaljujem eh, kolegi iz Švedske, gospodin Dufman. Hvala predsjedavatelju. Da, povjereniče, ja bih želio reći nešto o dvojbama koje su kolege iskazale u odnosu na ovu online ispitivanje, ali dobro, pretpostavljam da s obzirom na broj odgovora da će komisija to na ispravan način interpretirati. E, što se tiče e, što se tiče ove konferencije u Briselu, nama je jako žao e, što se to baš sada odvija, baš kad je plenarna u Strasburu, mislim da bi u budući to trebalo bolje koordinirati. Kolegica gospođa Miller je također govorila o e, temi koja je danas velik problem u Europi, a to je taj kasni mraz koji je uzrokovao velike štete i tu Postoje, dakle, postoje li tu nekakve, nekakvi razgovori oko moguće intervencije povodom toga? E, još jedna tema o kojoj se raspravlja u Njemačkoj je uloga E, povratka velikih grabežljivaca, e, primjerice Vukova, e, koji su se pojavili ponovno u Njemačkoj i koji ugrožavaju male životinje koje pasu i tako dalje. I to više nije moguće jer je Vuk sada tu prisutan, a u našem zakonodavstvu zaštiti prirode je naravno taj vuk e, zaštićena vrsta i nije dopušteno njegovo istrbljavanje. E, smatrate li da se ta tema može možda nekako riješiti i sagledati iz motrišta poljoprivrede i da se zaštita okoliša i poljoprivreda nekako moraju naći na pola puta, a ne mogu svi interesi biti usmjereni samo za zaštitu prirode. Hajbuš. Hajbuš. Srčna hvala, povjereniče, ja nisam mogla cijelo vrijeme biti prisutna jer sam morala biti na plenarnom dijelu, ne znam da li je ova tema već obrađena, ali kod pisanih pitanja, kod strukturiranog e, dijaloga, pitali smo nešto o koncentraciji zemljišta. Ja nisam baš e, suglasna s onim što smo dobili kao pisani odgovor. E, vi ste te e, cijelu odgovornost stavili na Digifismu. E, kada govorimo o pravilima, Digifisma se zauzela za tu temu, pozvala je na to da se rade e, na, na, radi na tome, ali mislim da je poljoprivreda zaista e, tu bitna i nama u poljoprivrednom odboru nije jedno što se događa e, i mi ne želimo drugoj glavnoj upravi prepustiti tu temu. Moje pitanje jest e, kako ćete vi s obzirom na ovo izvješće koje smo mi velikom većinom donijeli u parlamentu što se tiče koncentracije zemljišta, što imate namjeru učiniti u odnosu na to? Kako ćemo s jednim integrativnim i e, procesom provesti te dobrovoljne smjernice. To ne možemo ostaviti sve u rukama glavne uprave FISMA. Znači to se radi o svemu što e, gubimo u smislu e, holding struktura i tako dalje što nećemo uspjeti vratiti. Hvala. Hvala vam lijepa i hvala što ste tako dobro izgovorili moje ime. Imam pitanje koje se tiče uredbe Omnibus. Znam da sam u prošlosti bio kritičan prema tome, a tu je e, pitanje koje sam već prije postavljao. Kada je riječ o mladim poljoprivrednicima u Nizozemskoj, imamo definiciju iz uredbe koja je za njih iznimno važna, jer je tu mogućnost da ih ona potiče, da stvara poticaj, da se doista počnu baviti poljoprivredom. Moje pitanje je sljedeće kako ćete točno uklopiti definiciju aktivnog poljoprivreda u jedan od najvažnijih alata? Kako ćete to pretvoriti u jedan od najvažnijih alata za mlade poljoprivredne? Mlade poljoprivrednike. Zatim je tu pitanje Brazila. E, rekli ste da ste obaviješteni o situaciji, da znate što se događa. Međutim, Izvoz Europske unije je nešto čime ćemo se baviti u kasnijoj fazi, jer tu su pravne implikacije koje treba proučiti. No, zanima me što se događa s time, sa antidampiškim mjerama i tako dalje. Hvala predsjedatelju. Gospodine povjereniče, prije tjedan dana povjerenik je donio usvojio prijedlog da se produži aktivacija članka 349 kako bi se obuhvatilo i najudaljenije regije u Europi i to vrijedi i za program e, POSEJ. Zanima me dakle vaše stajalište o naša dva prijedloga. Prvo, da treba postati prethodna procjena učinka trgovinskih sporazuma na najudaljenije regije, a naš drugi prijedlog jest da bismo trebali imati derogaciju koja se odnosi na najudaljenije regije u slučaju kriza. Dakle, komisija, odnosno pomoć i mjere pomoći komisije i država članica treba modulirati kako bi se pomoglo poljoprivrednicima u tim najudaljenim regijama. Pan posljedan. Gospodin posljedan. Hvala. Evo samo tri kratka pitanja. Prvo je vezano uz ovaj postupak konzultacija online. Možemo gledati na to kako, eh, kako želite. Ja smatram da nije dobro da se samo pet eh, zemalja je sudjelovalo. Mislim da treba osigurati da se svih 28 zemalja uključi u takav postupak. Što se tiče postupka Omnibus, mislim da smo tu imali jako dobre ideje no pitanje, odnosno jedna ideja bila je da u, već duže vremena smo želi nešto provesti u, u agrarnoj reformi. Što vi mislite o toj ideji? Sljedeće pitanje kod nas u Njemačkoj na radiju i u drugim medijima e, se govori o podizanju, podizanju te kvote. Zašto je podignuta ta kvota? Zato što e, proizvodnja proteina nije osigurana u Europi. Da li vi imate, vidite šanse da se u delegiranom pravnom aktu e, to to omogući, odnosno da se mogu koristiti sredstva za zaštitu biljaka na e, tim područjima gdje se ugre grah i slično. E, zatim, molim vas također da ova bio e, goriva ne ne budu ugrožena jer je to šansa za poljoprivredu i šansa za borbu protiv klimatskih promjena. Tak, Buda. Hvala što ste ovdje s nama. Želim e, reći nekoliko stvari o e, posjeti prošlog tjedna u Briselu. Kad imam viška vremena, ja razgovaram s poljoprivrednicima oko Brisela. To je vrlo važno. Mi e, idemo tamo, a čak da se ni ne najavimo prije. E, posjetio sam jednu farmu koja je opstala na tržištu zato što imali svoj mehanizam prodaje svojih proizvoda, imaju svoje kupce i svoju vlastitu trgovinu, ali za 250 hektara oko te farme e, iz su druga imanja e, se prodaju jer poljoprivrednici nisu iznašli mehanizam da se ispune izazove na tržištu. Zatim sam vidio još jednu farmu sa dva mlada farmera i to je bila mljekarska farma gdje mi je farmer rekao da u 12 godina je išao samo na dva godišnja odmora. Istovremeno njegov brat koji vodi, e, koji vodi dakle, administraciju farme sa 280 e, grla. Meni se to čini nedopušteno da e, praktički polovina njih, odnosno jedan od njih se morao is, posvetiti isključivo birokraciji, odnosno administraciji. Ako govorimo o subvencijama za E, svinjetinu i govedinu, to e, traje godinama. Hvala vam, e, predsjedatelju, povjereniče. Moje pitanje je vezano uz jaja, peradi koje pasu vani, koje trče, slobodno dakle trče i i e, s obzirom na e, pojavu bolesti i e, odnosno ptiče gripe i gdje su ti pileći bili zatvoreni 12 tjedana, oni su izgubili klasifikaciju jaja iz, od peradi koji se uzgaja na otvorenom. Što bismo mogli učiniti u buduće kako bi spriječili ovakvu situaciju? i moguće nove pojave e, ovakve bolesti, kako pronaći odgovarajuće rješenje. Osim toga postoje neke mogućnosti sufinanciranja gubitaka koje su ti poljoprivrednici imali. Primjerice u Nizozemskoj je bilo interesa za to čak da sami poljoprivrednici skupe određeni novac i da onda možda s tim e, novcem mogu sufinancirati europsko e, financiranje. Hvala. povjereniče. Zahvaljujem vam što ste u ožujku prisustvovali u Zagrebu na proglašenju najboljeg mladog hrvatskog poljoprivrednika, projekta čija sam ambasadorica. Ujedno ste se imali prilike uvjeriti da naši mladi poljoprivrednici imaju kreativne, inovativne eh, i održive eh, projekte. No isto tako velik broj mladih ljudi odlazi iz Hrvatske u potrazi za poslom i prema procjeni u posljednjih godinu dana Hrvatsku je napustilo oko 80 tisuća ljudi. Oni u drugim državama članicama rade nisko kvalificirane poslove premda su završili fakultete dok u regijama u Hrvatskoj iz kojih odlaze e, ima potencijala upravo za bavljenje e, poljoprivredom. S jedne strane je problem što oni poljoprivredu ne smatraju dovoljno atraktivnim zanimanjem, a s druge strane su zabrinuti kada bi se i bavili poljoprivredom da zbog nepoštene trgovačke prakse svoj proizvod ionako ne bi imali kome prodati. Hrvatska je u fazi donošenja Zakona o suzbijanju nepoštene trgovačke prakse, no mislim da e, taj mehanizam e, nacionalni neće biti dovoljan. E, zato me zanima da li na razini Europske unije planirate neke posebne mjere upravo za mlade kako bi ih zadržali u ruralnom prostoru? Hvala lijepo. Zahvaljujem predsjedavatelju, povjereniče Hogan iz poštovanja prema vašoj funkciji ja ću biti suzdržan s kritikama. E, ja e, svakako ne vidim e, osmijeh ubojice na vašem licu, barem ne iz ove udaljenosti sa mojim naočalama za čitanje. No, čini mi se da za budućnost morate iznijeti bolje predloge kako biste osigurali održivost zdravlja životinja, zdravlja ljudi, za bioraznolikost i postizanje svih klimatskih ciljeva. Kako bi se ispunio Pariški sporazum od ključnog je značaja da se proizvodnja e, e, mesnih i e, mliječnih proizvoda smanji kako bi se smanjila emisija CO2. Kako vi gledate na to? A drugo pitanje je agrarna politika, uvijek čujemo nešto o konkurentnosti, stalno čujemo te riječi konkurentnost, konkurentnost, ali ta maksima, što je to dovelo, do, do čega? Do e, prekomjerne proizvodnje, mnogi su e, poljoprivrednici uništeni, a e, cijela ta konkurentnost je otišla po mom mišljenju u jednom negativnom smjeru. A to se odnosi učinak e, se vidi i u zemljama izvan Europske unije gdje uništavamo lokalne, e, lokalna tržišta i stvaramo uzroke tih, da ti ljudi bježe u neke druge e, krajeve i tako dalje. Znači, to sve ide na trošak kvalitete života, ali i bioraznolikosti i mislim, želio bih čuti imate li neka mišljenja na tu temu. Hvala predsjedatelju, hvala e, povjereniče i ja volim strukturirani dijalog, ali voljela bih da e, to nije ponedjeljkom navečer jer je tada i sastanak predsjedništva. No, evo, e, pozdravljam vaše komentare o lancu nabave hrane u odnosu na vaše komentare vezane uz Brexit, naravno moja država članica Irska pretrpit će e, najveće učinke, no svi znamo ako postoji e, ako ćemo mi imati problema e, sa izvozom govedine ili nekih drugih proizvoda zbog lošeg Brexit pogodbe, to će utjecati i na druga tržišta u Europi. E, mislim da moramo izaći dobra rješenja na kojima trebamo zajednički raditi. E, što se tiče ZPPA, dosta se govori o područjima ekološkog prioriteta. E, no, e, mislim da e, moramo govoriti o diversifikaciji usjeva. Trebali bismo zapravo imati rotaciju usjeva, no komisija to nije željela jer je to teško kontrolirati neki e, farmeri ne, nepotrebno e, dijele svoja polja samo kako bi ispunili određena pravila. E, što možete reći na tu temu? A što se tiče lanca prehrane imate, hoćete li imati posebnu inicijativu na tu temu ili će to biti dio reforme ZPP-a za koju očekujemo da će se dogoditi u nekoj fazi u doglednoj budućnosti. Hvala. Zahvaljujem na ovim pitanjima. Smatram da e, sada možemo ponovno dati riječ povjereniku kako bi mogao odgovoriti. Izvolite. Thank I, Hvala. Nadam se da mogu odgovoriti na sve, ispričavam se unaprijed ako ne uspijem, ću se od sebe. Gospodin Sanji jasno mogu reći da 28. program rada će e, uključiti modernizaciju i pojednostavljenje ZPP-a, a inicijative lanca prehrane. U odnosu na tu inicijativu, evo kolektivno ću odgovoriti svima koji su postavljali ta pitanja, sada smo u e, procesu ispunjenja ispunjavanja zahtjeva za boljom uredbom. Možda neke korake treba poduzeti i prije, ali takva je, takva je situacija i e, učinit ćemo nešto po tim pitanjima. I ja znam i svjesna sam da postoje izmjene i dopune u mom su kao dio tog procesa i možda tu postoje neka pitanja koja možemo uključiti u toj fazi. Ja nisam e, vezan uz neki poseban postupak ako možemo ostvariti rezultate koji će biti povoljni za naše farmere. Dakle, ako će se to odraditi u okviru omnibusa, može to i tako, no možemo imati i posebnu inicijativu u odnosu na hranu i poštene trgovinske prakse. Što se tiče afričke svinjske kuge, znamo da je tu isplaćene su značajni iznosi onima koji su kako bi se iskorijenila bolest i kako bi ti farmeri preživjeli. Kao što najbolje znate, te regije su doista bile u središtu naše pozornosti. E, mislim da smo osigurali da se u novije vrijeme manje širi ta bolest, ali u novije vrijeme ja, meni je jasno da je svinsko meso e, veliki važan proizvod za trgovinu. Imamo i izvoz, izvoz u Kinu i slično i ne želimo takve bolesti i u susjednim zemljama, recimo Poljske, Baltičkih zemalja i tako dalje. I mi e, vrlo pažljivo pratimo tu situaciju jer moramo zaštititi e, trgovinu, našu trgovinu. Što se tiče više novca, ne, nemamo više novca. Moramo e, postojeći novac raspodijeliti na odgovarajući način i pomoći poljoprivrednicima. Gospodine Flanagan, ja se nadam da ću moći, e, moći e, se pozabaviti pitanjima Brexita e, na temelju činjenica, a ne emocija. Mislim da je vrlo, to je proces vrlo težak i frustrirajući jer nismo još započeli s tim pregovorima i ni nećemo do sredine lipnja ta E, ta agenda cijela je e, vrlo bitna. E, postoje znači brojne aspekti koje tu trebamo uključiti. Postoje i trgovinski odnosi sa jugom, sa zapadnom, s istokom i tako dalje. Europska unija je uvijek bila iza mirovnog procesa i podržavala je Irsku na brojne načine. U smjernicama e, na smjernicama vidimo da su e, primarna ti pitanja financijska pitanja koja uključuju i e, zajedničku poljoprivrednu politiku, drugo su e, prava e, građana i kretanje ljudi i zatim pitanja granica. A to se ne odnosi samo na Irsku, već i na Španjolsku, Portugal, Gibraltar i tako dalje. Znači mi sigurno nećemo se odmarati na lovorikama, već ćemo sve vaše komentare uzeti u obzir no e, nemamo sve odgovore za sada. Ja ću vas informirati kako ćemo razvijati određene politike. E, što se tiče omnibusa, vijeće tek mora zauzeti stajalište o omnibusu, dakle mi ne možemo sada već prejudicirati njihove stavove. Nadam se da će uskoro biti jasno e, kakva je situacija mi smo svakako spremni, a i vi u parlamentu ste spremni. E, zatim e, bilo je riječi o e, tvrtkama koje su lideri i trebamo naravno pojednostaviti programe ruralnog razvoja da se stvari odvijaju brže i na odgovorniji način i vidjeti kako pojednostaviti pitanja vezana uz javnu nabavu. Što se tiče biogoriva, Gospodin Kanjete je iznio neke prijedloge u kontekstu energetske unije. Ciljevi za 2020. bile su 7% za prvu generaciju biogoriva, e, no rezultat je 4,1%. I e, do 2030. treba se ići na napredna biogoriva no e, tu smo tek na 3,8%, znači imamo 4,1 e, e, i 3,8, a 7% nikada nije dostignuto. Zašto? Zato što tehnologija ide naprijed, ja se slažem da ne trebamo napustiti prvu generaciju biogoriva zbog e, svih tih ulaganja koja su izvršena na tom području. I oni su uložili, a ne možemo sada e, naprosto im ugroziti tu egzistenciju koju su stvorili. E, moram reći mom prijatelju gospodinu Kaputu da e, što se tiče pitanja oko tu ću doista sutra ćemo razgovarati o tome. Evo ja ne znam sada točno koja koja je situacija u odnosu na to, ali obećavam da ću se raspitati i da ću vam se direktno javiti. Mislim da e, u nove vrijeme to ide nešto više prema sjeveru što nas zabrinjava, ali znam da postoje neki zaključci nedavni o kojima nisam u cijelosti obavišten pa ću se javiti još po tom pitanju. Dalje, e, što se tiče malih farmi, već imamo određene mjere, no ne koriste ih sve države članice, ne koriste ih sve regije. Ja e, bih bio za to da se e, pruži podrška malim i srednjim poljoprivrednicima, osobito ako ćemo imati tih e, potreba u sljedećem krugu e, izrade proračuna. No, u svakom slučaju što se tiče e, pitanja konvergencije, to je pitanje za sljedeći srednjoročni okvir financiranja ja se nadam kada vidimo projekcije proračuna da ćemo se uspjeti izboriti za interese naše zajedničke poljoprivredne politike. Što se tiče e, organske, odnosno ekološke poljoprivrede, imamo tu nekoliko važnih pitanja kao i pitanja koje smo čuli iz Finske i Švedske, nadam se da e, ne očekujete da ću pregovarati na temelju nekih objava u tisku, ali u svakom slučaju mi smo e, vrlo osjetljivi na e, ta pitanja. Pitanja su mi dobro poznata, poznata su i gospodinu Housingu i nadam se da ćemo pronaći odgovarajuće rješenje za ovo osjetljivo područje i e, to e, priznajem i sljedeći trijalog je 31. svibnja. Gospodin Hasman mislim da za 7. 7. svibnja će on bi odgovarati kao termin e, jer tada nije sjednica parlamenta. Mislim da mi smo doista to provjerili. No postoje određena praktična pitanja vezana uz smještaj za 500 ljudi, prevoditelje i tako dalje. Ponekad e, što se tiče tih termina i lokacija ne možemo zadovoljiti baš sve, no na, dali smo si truda da pokušamo zadovoljiti sve i uvjeren sam da će ovaj e, odbor biti zastupljen. Nisam e, razumio u cijelosti e, pitanje, možda možemo razgovarati kasnije. Neću sada odgovarati na nešto što ja mislim da ste pitali, ali evo, ako se slažete možemo kasnije porazgovarati. Što se tiče predloga komisije u odnosu na omnibus, mislim da možemo e, dati dobru definiciju aktivnih poljoprivrednika. Čini mi se da e, smo zadnji put nismo baš bili zadovoljni jer je taj popis više bio negativan, a ne pozitivan a možda trebamo tu primijeniti subsidijarnost e, da same države odluče što je to aktivni poljoprivrednik. E, što se tiče mladih e, poljoprivrednika općenito, tu vidim u svemu što smo čuli spominje se obnova mm, novog naraštaja, znači ulazak novog naraštaja u ovaj posao. Znači ne samo ljudi koji e, rade u poljoprivredi, već u cijelom agribiznisu, agriposlovanju. Znači tu, tu, je, tu su istraživanja, inovacije, dodatna podrška, takozvani soft zajmovi i nove poslovne mogućnosti poljoprivredne industrije a već sam spomenuo i nepoštene trgovinske prakse. Znači, mislim da ćemo tu nešto e, naučiti iz hrvatskog iskustva vezano uz e, mlade poljoprivrednike e, Dakle, ja se slažem e, sa e, ovim pitanjem oko modernizacije ZPP-a. Imamo, dakle, e, pariški sporazum, imamo održive ciljeve razvoja i mislim da smo ostvarili značajan napredak, a to se odnosi i na gospođu Nokel i na značajan napredak u odnosu na trgovinska pitanja. no e, čini mi se da ovo pitanje dumpinga u odnosu na neke afričke proizvode i slično, čini mi se da su to samo medijski, e, medijski napumpane priče. Ja e, i kad prikažem određene činjenice, novinari ih prikazuju drugačije. Mi uzimamo brojne afričke proizvode bez ikakvih carinskih davanja Europa je doista predvodi u takvim inicijativama i mislim da e, moramo pozitivnije gledati na ova pitanja i e, cijeli taj proces modernizacije ZPP-a. E, mi Naravno, mi, mi nismo za to da narušavamo lokalna tržišta negdje u Maliju ili negdje u Africi koje ponekad imaju fiksne cijene E, za, radi svoje, e, za svoje tržišta. U odnosu na gospođu McGuinness, ja e, se nadam da će ekologizacija do kraja ove godine biti u cijelosti ocjenjena i to je doista važno pitanje. Uključit ćemo sve inicijative koje će se baviti ovim pitanjima diversifikacije i rotacije usjeva. E, to, su, to je sve posao koji je prilično težak i koji ovisi o tome u kojoj državi članici se nalazite. Ako smo ozbiljni oko ispunjavanja klimatskih ciljeva, morat ćemo možda donijeti neke teške odluke, ali dobro, idemo vidjeti što je ekologizacija postigla do sada pa onda možemo i e, do kraja, krajem godine kad ćemo imati te rezultate provesti e, jednu dobru raspravu o tome. Gospođa Ribeiro, eh, mi bismo sigurno voljeli da ne eh, otvaramo ponovno bilo kakve bazične akte. Mi već sada moduliramo eh, određene programe za ta područja koja dobivaju dodatnu podršku. Sometimes the, the, regional areas... Ponekad regionalna područja ne primjenjuju uvijek fleksibilnosti koje e, koje imaju, ali ako Azori žele modificirati svoje programe, možemo to učiniti u roku od dva mjeseca, ako se žele koncentrirati na jedno područje umjesto na drugo Dali smo im mogućnost tri izmjene godišnje. Mislim da je to dosta fleksibilnosti. Možda se vi ne slažete, ali ja smatram da je to dovoljna fleksibilnosti. Imamo samo e, pet država članica sa e, koje rekli ste da je samo pet država članica odgovorilo na online e, upitnik. Ne, bilo je i svih 28 država članica, no jako puno odgovora iz Njemačke. Ali da, usprkos tome sve države članice su bile manje ili više uključene. Najviše odgovora bilo iz Njemačke. Kao što znate, e, e, imali smo deficit proteinskih isporuka u Europi otkad znamo za sebe. Jednostavno nismo tu konkurentni u odnosu na Amerike primjerice. Postoji manje povećanje, ali imamo i E, mogućnosti e, za promicanje proteinskih usjeva. Ako e, to želite, morat ćete poduzeti određene radnje koje će zaštititi bioraznolikost. A bioraznolikost je važna i 30% proračuna ide na okoliš i mjere ozelenjavanja odnosno ekologizacije i mislim da imate priliku i nešto sami učiniti po tom, pitanju. Pojednostavljenje jest prioritet. Ja se slažem da su poljoprivrednici iziritirani zbog razine složenosti administracije koja je potrebna i mi želimo nešto učiniti po tom pitanju. I imamo jedan paket prijedloga u, u srpnju gdje ćemo pokazati kako nove tehnologije mogu odigrati uloge, a e, da možda se umanji potreba obilaženja farmi ako se neke stvari mogu odraditi putem tehnologije. Ove i prošle godine e, mogli smo unaprijed provjeravati određene zahtjeve poljoprivrednika ja se nadam da su određene mjere koje smo proveli i da su pomogle poljoprivrednicima da podnose te zahtjeve bez grešaka. E, bitno je da e, poljoprivrednici imaju sigurnost da će dobiti taj novac bez nekih e, važnih prepreka u odnosu na ispunjavanje samih zahtjeva. Mi e, revidiramo standarde stavljanja na tržište i e, iznijet ćemo određene prijedloge, provjerit ćemo e, zakonske stališta i javit ćemo vam se. Čujem nas jedno pitanje o vremenskom okviru za modernizaciju ZPP-a. No, moramo nastaviti sa svojim radom, iako znamo da postoje nekako pitanje vezano s proračun koje neće biti rješeno. Dakle, moramo raditi na tom priopćenju bez obzira na to kakav će biti proračun Europske unije, a tada ćemo vidjeti proračun i pokušati povezati te dvije stvari, nadamo se 2018. Svako ćemo se sljedećih nekoliko godina baviti pitanjima proračuna mislim da sam odgovorio na pitanje gospođe Nokal, vezano uz nova tržišta, uz trgovinu. Svako postoji izazov između sigurnosti opskrbe hranom, sve većim stanovništvom i trgovine, i tome kako održivo proizvoditi hranu, to će biti sastavni dio pojednostavljenja modernizacije. Dakle, moramo više učiniti za okoliš, održivost, to ne želimo zaobići, no nas u zakonodavcima je da prilagode predloge.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 pa ćemo zatražiti pismeni odgovor komisije. To je bilo praktično. Što se tiče problema vezano uz konzultacije, konzultacije su u toku, nisu gotove i uključuju različite faze. I sada prelazimo upravo u novu fazu konzultacija i suočavamo se sa raznim poteškoćama kao što smo već čuli vezno uz ZPP. E dakle, u Europi se vode rasprave o budućnosti Europe, budućnosti ZPP-a, Brexitu i drugim temama. a to sve naravno utječe na različite upite brige samih poljoprivrednika. Poljoprivrednike zanimaju ove političke teme jer znaju da će politika imati utjecaj na situaciju na tržištu i ZPP. Dakle, zahvalio bih na ovoj razmjeni stajališta ako e, se slažete, možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda. Mislim da je gospodin Heusling. Da, mu neće smetati ako povjerenik ostane s nama. A odmah ću dati riječ izvjestitelju gospodinu Hozlingu. <clears throat> Da, gospodine predsjedavatelju, Evo, nadam se da ću biti kratak. E, vi ste u zadnjem trijalogu, u trijalogu, odnosno sedamnaestom trijalogu, na početku e, bili prisutni i naglasili ste značaj koji prilažemo e, trijalogu Mislim da ste i sami vidjeli koliko su teška bila ta detaljna pitanja i kako je teško bilo postići kompromis sa svijećem. Mi doista imamo pred sobom još samo jedan trijalog i tu smo čvrsto odlučili da ako s naše strane e, budemo smatrali da su naše točke ispunjene da završimo taj trijalog, ali imamo još dosta posla prije toga. E, no, o tome još i dalje raspravljamo, e, znači i želimo urediti određena pitanja, primjerice sjemena u ekološkom području, i da se biološki heterogeni materijal e, stavi na raspolaganje proizvođačima, što je prema sadašnjim zakonima vrlo teško. E, tu mi je još uvijek e, žao da komisija tu jako tvrda i da ne želi nikakve iznimke dopustiti biološkom sektoru, ekološkom sektoru i činjenica jest da moramo imati e, sjeme, odgovarajuće sjeme, bez toga ne možemo ništa. I e, mislim da smo iznijeli jedan razumni prijedlog u tom smislu i nadam se da ako bude bilo dobre volje da ćemo doći do rezultata. U svakom slučaju na tome ćemo inzistirati. Zatim se u velikoj mjeri slažemo da na području e, sjemena e, stvorimo jednu bazu za države članice da koje će staviti e, sjeme na raspolaganje svim proizvođačima. Situacija na tržištu je takva da postoji dovoljno materijala Izvorno je komisija rekla da do 2021. to nije realno. Mi sada govorimo o 15 godina nakon stupanja e, uredbe na snagu, a e, što se tiče životinja to je na e, dobrovoljnoj bazi. Mislim da u ekološkom sektoru trebamo određenu fleksibilnost i smatram na strani parlamenta da je to i moguće. Zatim je bilo riječi o proizvodnji koja je vezana u zemljišta i o staklenicima ili plastenicima radilo se o tome da se u zakonima nije predviđena e, nikakve, nisu predviđene nikakve iznimke. U sadašnjoj uredbi postoji iznimka 20 do 30 hektara pod staklom u nordijskim regijama u izvješću EKTO, a to je stručno tijelo koje je donijelo stručnu ocjenu tog pitanja pet nordijskih zemalja i zbog klimatskih razloga e, naravno su tu iznimka u određenom smislu, no ta iznimka nekako se proteže prilično daleko na jug. No, e, mi u Europskoj uniji ne želimo imati e, situaciju gdje proizvodnja na otvorenom tlu više nije pravilo. No, između južne Danske i sjeverne Njemačke nema nikakve klimatske granice i onda doista to već e, možemo nazvati narušavanjem konkurencije. Znači ne dobijamo samo dopise iz nordijskih zemalja, već dobijamo i dopise iz sjeverne Njemačke koji se žale na ovu situaciju. E, znači, sigurno e, je razlika između polarne regije gdje to ima smisla i, e, i, ili ako je taj krug mnogo veći i ako ulazi u Finsku, Švedsku i Dansku. Tu treba onda postojati ipak značajno ograničenje proizvodnje. 80% e, mora biti e, u normalnoj obradi e, terena i te iznimke moraju ostati iznimke. Zatim imamo vruću temu pesticida i graničnih vrijednosti. Tu je vijeće i mi se slažemo da te granične vrijednosti E, ne želimo u onom obliku kako je komisija to predložila. Međutim, postoje tri e, zemlje u EU koje imaju te granične vrijednosti. Vjerojatno ćemo i na kraju imati kompromis da u EU za sada nećemo mijenjati ništa dok komisija ne e, predloži svoje izvješće dok ne vidimo odakle dolazi onečišćenje i što možemo učiniti po tom pitanju. Sad, da li će to biti 2022. ili 2025. E, kada će komisija morati ponovno izniti to izvješće. Mi bismo do tada željeli zapravo da e, se ne mijenja status quo kakav imamo sada. Da li će to biti tako, pokazat će budući pregovori. Ovi četiri točke smo razgovarali zajedno vijeće, komisija i mi morali smo pristati na određene kompromise, no mislim da smo ostvarili e, jednu zajedničku osnovu na kojoj možemo pristati. Dogovorili smo 90%, onda iznimka je i kod nezapakirane robe, Pa imamo i kompromise za e, proizvođače hrane za bebe. Komisija je kod hrane za bebe željela tako imati stroga pravila da onda e, praktički hrana za bebe se više ne bi ni mogla proizvoditi u ekološkom obliku s obzirom na ta striktna pravila, a to nismo željeli. I zato smo se potrudili E, da se u tom sektoru e, zaštite proizvođači. To su e, neke situacije gdje doista moramo paziti da ne ugušimo cijeli sektor i da pronađemo izvediva rješenja. Postoji još čitav niz drugih otvorenih pitanja koje moramo riješiti u zadnjem trialogu, no ja vjerujem da je to izvedivo i da ćemo uspjeti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 Pred vama je doista težak zadatak. Jer kada je predložena ova rasprava, Dočekali smo nas e, širene ruke i osmjesi predsjedništva, no sam mandat se nije promijenio i u ovim pregovorima ne možemo dobiti ustupke, vi morate pregovarati u naše ime, zbog čega ja dakle nisam odviše optimističan. Na neformalnom ministarskom sastanku 22. svibnja to ću i reći da mandat toliko jasno određen da praktički nema fleksibilnosti za pregovore. Sljedeći govornik. Hvala predsjedniče. Samo ću kratko jer je Martin Hosling e, već predstavio e, situaciju u različitim temama. Ja mislim da povjerenik e, je možda prethodno bio preoptimističan. E, dakle, teme e, nisu rješene 95 ili 98%, e, već možda samo 90%. Jer mi smo dosta toga već riješili i sigurno je teško kada se nakon situacije kada e, se nalazimo u slijepoj ulici krajem prošle godine sa zadnjim predsjedništvom ako se prvo onda tri mjeseca provede na tome da se rješavaju postupovna pitanja sa predsjedništvom koje ima jedan mandat i u veljači se situacija čini neizmijenjena. Ja sam u studiju, na svom studiju učio da pregovori znači da e, se ne, stvari ne prikazuju kao nepromjenjive, već da se iziđe jedan drugome u susret. No ovdje se doista su se tjedni izgubili na određena pitanja i e, naravno onda se postavlja pitanje zašto nismo napredovali u pregovorima, no čini mi se da ipak zadnjih tjedana ostvaren određeni napredak i da je sada svakako moguće da se u tom zadnjem trijalogu e, 31. svibnja riješe određene stvari i e, očito je i da komisija popustila po nekim pitanjima kao što su e, odvojene granice, pesticida i tako dalje. To, je, to su ona pitanja koja se za mene postavljaju u cijelom tom dosjeu. Ja mislim da možemo ipak imati određeni optimizam u odnosu na taj sljedeći trijalog i nadam se da ćemo uspjeti prezentirati prihvatljiv rezultat. Hvala. Andriju. Zastupnik Andriju. Hvala lijepo. Za početak zahvalio bih gospodinu Hojslingu na zadatku koji je obavio doista je složen Vidjeli ste, gospodine predsjedniče, sami koliko je teško napredovati u ovim pregovorima. Problem s trijalogom je u tome što imamo tri uključene strane. I mislim da moramo zahvaliti Martinu. Jer on se doista od samog početka vrlo dobro pridržavao mandata parlamenta, a isto ne možemo reći za druge partnere u pregovorima. Dakle, dosta napretka stvarno tijekom slovačkog predsjedanja, ali taj napredak se sada poništava. Žao mi što gospodin Hogan nije mogao ostati do kraja, jer što se tiče primjerice sjemena imamo vrlo konkretan stav. I komisija je u procesu jednog polukružnog okretanja u kojem bi se promijenilo stalište komisije o ovoj vrlo važnoj temi sjemenja. Smatram dakle da je potrebno pokazati našu snagu ovdje. Ako ne možete prisustvovati sljedećem trijalogu, molim vas recite, ali važno je da se ne krećemo unazad moramo pokušati ostvariti rezultate vezano uz ekološku proizvodnju. Očito je da je sektor spreman na to i zanima ih rezultat, a mi se moramo pobrinuti da ne napredujemo u negativnom smjeru Dakle, radi se o tome da li bi heterogen sjemenje trebalo biti stavljeno na raspolaganje ljudima koji ga žele koristiti. Imamo stajalište, trebalo bi se držati njega, isto vredi za biološku raznolikost. Nadam se da ćemo to riješiti, ali mnoge teme moramo riješiti prije sljedećeg trijaloga, jer bi mu bilo također moguće da do tog trijaloga ne ostvarimo svoje ciljeve. Gospodin Takula. Hvala vam gospodine Hojzling. Prošli tjedan sastao sam se sa organskim proizvođačima finskim i stakleničkim proizvođačima u Briselu i njihove investicije su smrznute zbog različitih ograničenja Nadamo se da ćemo tijekom sljedećeg trijaloga doći do određenih dogovora. Neka rješenja su pronađena za nordijska područja, zamisao da je se radi o tlu koja je 80% lokalno u ekološkoj proizvodnji, to je malo pretjerivanje. Monopolistička rješenja ne podržavaju tu zamisao i siguran sam da ćemo moći pronaći neku dobru formulaciju. Ako doista postoji volja za održavanjem organske ekološke proizvodnje i pruženjem mogućnostima lokalnim proizvođačima kako bi preživjeli. Dakle, u Finskoj dosta imamo pješčanih podloga i sorti koje bi mogle odgovarati stakleničkom uzgoju primjerice i zahtjev za 80% zbog toga doista nečuvan. što se tiče uzgoja u loncima, posudama, tu nema ograničenja kako bi tlo trebalo izgledati. Dakle, moguće različita ograničenja nametnuti, ali kada govorimo o uzgoju lončanica, tada možemo bilo kakvo tlo koristiti i molim vas da budete u tome razumni i nemojte ograničavati stvari previše. Dakle, ovo je doista nešto što je osnovno pitanje i stav koji ne vam prijeći zeleni Europi i svi drugi žele održati ekološku proizvodnju i u stakleničkim područjima u nordijskim zemljama, Finskoj, Skandinaviji. Doista se ondje sučavamo s problemima, osobito vezano uz sastav tla. Hvala na razumijevanju. Iskreno se nadam da će sljedeći krug pregovora donijeti dobra, održiva rješenja. Sljedeća govornica. Mm, imam jedno pitanje. Pokazuje se da će do kraja trijaloga se riješiti postojeće razlike u stajalištima. Izvjestitelj za Čile zatražio da se stvari odgode zbog finalizacije drugih tema. Pa me zanima, mislite li da postoji mogućnost za sporazum u posljednjem trijalogu? Mislim da je to nešto što će biti teško ostvarivo, ne čini mi se vjerojatnim. La posibilidad real de que un cierre otra cosa es lo que suceda. Dakle, ne očekujem da bi ovaj trijalog mogao biti uspješno zaključen. Zastupnica Najčeva. Hvala. Ja imam konkretno pitanje. Govorili smo već, Martine, o tome što se tiče E, tradicionalnih biljnih lijekova, dakle sirovina za takve tradicionalne biljne lijekove. Da li je to u novom području primjene, to je najmene to je jako važno jer ako idemo recimo u apoteku i e, kupujemo ne znam e, kremu od nevena, ona se proizvodi ekološki, no ne smije se označiti kao takva jer jer e, to priječi e, farmaceutska industrija. Smatram da u novoj uredbi mora biti tako da se tradicionalno e, ta sredstva moraju moći označiti kao ekološka. Hvala. Doista vam želim sreću u tom posljednjem krugu trijaloga, no iskreno govoreći, kao što sam tijekom posljednje rasprave rekao, neću plakati ako ovaj, da se propadne, jer ono što zapravo ovdje radimo je da pokušavamo popraviti nešto što nije pokvareno. Ovo tržište raste u cijeloj Europi i poljoprivrednici zarađuju na ekološkim proizvodima. A sada smo stvorili znatnu nesigurnost, zaustavili ulaganja, i također dodali, a to je najproblematičnije meni, dosta malo je u ovu raspravu. Najprije smo imali raspravu o uklanjanju rogova toke što se činilo neekološkim. Ono što je ekološka, organska proizvodnja po meni je nedodavanje kemikalija je restriktivna ako uopće upotreba pesticida, ali mi tu još nekakvu magiju stvaramo. Što se tla tiče i te rasprave, u budućnosti kada govorimo o okomitom uzgoju, da li će to biti nekom nemoguće na ekološki način raditi? Naravno, na 20. katu ne možete ništa uzgajati što mora biti u kontaktu sa tlom. Kakva je to rasprava? Nadalje, sve mora dolaziti s istog imanja. Uvijek smo pokušavali poboljšati kvalitetu zemlje koju koristimo. I poljoprivrednici su uvijek bili praktični, pragmatični. Ako imate vrlo veliku količinu kvalitetnog tla i proizvodite novo tlo zbog organskog materijala kojeg imate, možda možete dva dana više upotrebljavati moj kombajn kako bih ja mogao dobiti malo vaše kvalitetnog tla. To je nešto što se neće smatrati ekološkim ili organskim. Dakle, to je još jedno pitanje koje se meni čini problematičnim. To je svojevrsni hokus pokus koji stvaramo, a ne stvaramo snažnije i novo tržište za ekološke proizvode, što potrošači doista i traže i spremni su za to platiti. S jedne strane, kada dakle, govorimo više potpora kako bi se dalo za određenu vrstu proizvoda, a s druge strane ograničavamo stvari koje tržišno govoreći funkcioniraju na jedan ekološki, organski način. Dakle, želim vam svu sreću, ali u svom pitanju komisije izrazio sam duboko zabrinutost osobito vezano uz povrće u nordijskim zemljama. Gospodin Dorfman. Hvala vam. Ja se moram e, isto vratiti na pitanje zaliha, jer mislim da je to najlošiji od svih kompromisa. Mm, mislim da e, će se desiti da će biti izrađena jedna studija pa se neće odvijati ništa i mislim da će e, zatim e, se dogoditi da ako u Italiji ekološki poljoprivrednik proizvede jednu glavicu salate, onda i to izveze izvan granica, onda praktički neće samo njegova salata biti decertificirana, već sva salata. I, e, recimo ako e, se u jednoj glavici salate utvrdi deset e, puta više granice pesticida, on to može prodavati u Italiji, ali ne i u drugim zemljama. Što se događa sa unutarnjim tržištem, sa zajedničkim tržištem? To je apsolutno glupost, to ne odgovara pravilima zajedničkog tržišta i nikome nije objasnio zašto e, ekološka proizvodnja e, ima e, te iste zašto bi imala iste e, ostatke određenih zaštitnih sredstava kao i e, druga e, poljoprivreda. To doista nema veze sa realnošću i mislim da se doista moramo pitati kako riješiti to pitanje jer ovdje nastava jedna, nastaje jedna situacija s kojom se ja ne mogu složiti i ovaj, na ovaj kompromis sigurno ne mogu pristati. pan Više nitko se ne javlja za riječ, dakle gospodin Hausling će odgovoriti. Kolege, hvala. Meni je žao e, što sam čuo toliko glasova e, za, protiv jer situacija sa pesticidima u graničnim vrijednostima pesticida u Europi je 50-50. Polovica njih želi te granične vrijednosti e, dok drugi ne žele. A većina udruga poljoprivrednika, većina ne želi nikakve granične vrijednosti, a kod nas u parlamentu situacija situacija isto nije tako jednostavna. Ako komisija sada e, zaista želi utvrditi e, pravila, onda moramo znati na, na kojim temeljima će to biti možda jasno mogu reći zadnji kompromis pod slovačkim predsjedanjem. Imali smo koktel tri pesticida i e, onda se to automatski decertificira i na kojim osnovama se to zbiva. Kako kako to sve ispitati, kako uzimati uzorke u Europi, e, osim toga 50% e, tog onečišćenja ne dolazi iz poljoprivrede, već e, dolazi iz ne znam, transporta ili nekih drugih izvora. Jer ako se istim vozilu transportiraju ti proizvodi i, proizvodi koji nisu iz ekološke proizvodnje dolazi do kontaminacije i tako dalje mislim da situaciju recimo koju imamo u Baden-Württembergu ne možemo uspoređivati sa ostatkom Europe. No u svakom slučaju to je nešto o čemu ćemo opet morati razgovarati. Što se tiče teme Čila, Mislim da ima smisla pričekati hoćemo li doći do nekih rezultata ili ne, jer e, pravila uvoza u EU sigurno će se postrožiti. Tu smo istog mišljenja. Mislim da je primjereno da ako mi imamo određena pravila, da se i drugi tih pravila moraju pridržavati. Dakle, svi koji imaju ekološku oznaku moraju imati ista pravila i tih pravila se moraju pridržavati. Što se tiče e, teme e, proizvodnje e, koja je vezana uz zemljište, postoje određena načela u ekološkoj proizvodnji, a to je da je potrebna ekološka zemlja. Svi u sektoru žele takvo zemljište i to je načelo to je počelo i e, osnovno načelo ekološke poljoprivrede. No, ako imate neku drugu e, proizvodnju i onda to nazivate vatlarenjem, možete to raditi i na taj način. Nije zabranjeno proizvoditi na druge načine, ali ne možete to onda voditi pod nazivom ekološke poljoprivrede. smatram e, da e, moramo biti optimistični. E, mi smo toliko već sjedili za tim dosjeom i onda se postavlja to pitanje da li, <laughs> zašto imamo tih par poljoprivrednika koji trebaju neka posebna pravila. Ne, nije to tako. To je jedan najbrži rastućih sektora u Europi i mislim da je potrebno uskladiti to tržište, taj sektor raste, a time raste i rizik da će u tom tržištu sudjelovati neki koji tu ne pripadaju i mislim da e, možemo riješiti to na način da imamo jedinstvena pravila i možda da poštrimo neka pravila, ali ne želimo ugušiti taj sektor jer je to jedan od rijetkih sektora koji još rastu. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, äh, das ist einer äh, se, to je još e, jedna od e, točaka koje su, e, gdje smo napravili dobre kompromisne prijedloge, ali mislim da možemo doći do rješenja. No evo, mogu i bilateralno s vama porazgovarati o mogućnostima. Evo, vrlo kratko. Jučer smo, dakle, u nordijskim zemljama smo imali snijeg i kada je riječ o staklenicima, potrebno je najbolje moguće tlo za uzgoj biljaka. Ako to ne možete pronaći u vlastitoj državi, onda ćete otići kod susjeda. Sjetimo se primjerice uvezenih organskih proizvoda, što je sa ugljičnim otiskom koji dolazi s takvim izvozom, koji je posljedica takvog izvoza. Evo sad već ponavljam ono što sam prije rekao, dakle prag, odnosno zahtjev od 80% je jednostavno previsok, pa čak i za normalnu proizvodnju, kada imamo tako reći normalne biljke i normalno tlo. Nadam se da će gospodin Hoisling se pobrinuti da organski poljoprivrednici imaju budućnost kako bismo i dalje mogli uzgajati biljke, odnosno imati organski uzgoj i u našoj zemlji i u Estoniji. Dakle, da se to, da se biljke uzgajaju u staklenicima i na dobrom tlu. Dakle, izvolite, želite li još nešto reći? A nemam ja baš više puno za reći. E, imamo, e, dobili smo taj dopis pet ministara koji žele e, pravila koja će regulirati izuzeća. No, rekao sam ili će taj krug biti jako velik i onda će iznimke onda biti jako velike ili će krug biti manji pa iznimke i neće biti tako velike. Ja se tu slažem s tobom, mislim da su uvjeti e, različiti. No, e, za neke dijelove Danske, recimo, sigurno ih ne bi opisao kao artičku zonu. I mislim da nema smisla da oni odstupaju od nekog o, uobičajenog pristupa. Doista treba vidjeti e, koja je to dobra granica, no vjerujem da će se to moći riješiti jer naravno trebamo e, i pristanak nordijskih zemalja. Ne znam da li ćemo na kraju uspjeti ispuniti baš sve želje. Życzę, żeby ten vidim da ste optimist sljedeći govornik. E, I nadam se da će taj optimizam biti u skladu s onime što će se dogoditi u stvarnosti. Hvala vam. Mislim da ne moramo dalje komentirati ovu tešku situaciju. Ali, uvijek postoji nada da ćemo ostvariti napredak. Siguran sam da svi dijelimo to mišljenje. Preostala nam je još samo jedna točka na dnevnom redu. E, o tome ću reći nešto kratko. Kao što znate, posjetili smo Estoniju i bili smo na poljoprivrednom sajmu. Vi dobro znate tko je sudjelovao u tom posjetu. Bili su tu gospodin Bogović, Dorfman, Nekov, gospođa Melior i Senra Rodriguez i ja osobno. Događanje je doista bilo zanimljivo. I Mislim da je tu važno istaknuti europsku dimenziju u tom dijelu svijeta. Sastali smo se sa ministrima zemalja u Baltičkoj regiji i vodili smo doista zanimljive rasprave. Shvatili smo da se organizira nekoliko inicijativa i da se pokušava ostvariti suradnja na regionalnoj razini. Sve te države u Baltičkoj regiji su iznimno dinamične. To je e, ujedno i najveći poljoprivredni sajam koji se održava u toj regiji. Mm, I mm, na taj sajam dolaze brojni poljoprivrednici i proizvođači e, poljoprivredne opreme. Sudjelovali smo u raznim seminarima i raspravama i na taj način smo puno bolje, e, sada puno bolje svačamo poljoprivrednu praksu u Estoniji. Svjesni smo da se poljoprivreda mijenja i da postoje određene zabrinutosti jer velik broj poljoprivrednih gospodarstava propada i također imamo e, određenu koncentraciju poljoprivredne aktivnosti na samo nekim područjima. Želim zahvaliti tajništvu ovog odbora na pomoći i također bih e, zamolio tajništvo da pošalje sve relevantne dokumente onim članovima koje zanima ova tema. Dakle, poslat ćemo vam sve dokumente o našem posjetu. E, želim zahvaliti svim sudionicima naš sljedeći sastanak održava se 29. svibnja od 3 do 6.30. Znam da je poprilično kasno, e, nije nam ostalo puno vremena i želim svima ugodnu večer.